Okay, colleagues, uh, we can start our meeting before... E, dobro jutro kolege, možemo dakle nastaviti sa sastankom prije nego što li pređemo na desetu točku dnevnog reda. Imam nekoliko dodatnih obavijesti. Prva obavijest e, vezana za točku našeg dnevnog reda broj 2 od e, usvajanje zastup, e, zapisnika iz svibnja ove godine. Jučer smo odlučili da se nećemo definitivno o tome odmah izjasniti kako bismo uzeli u obzir probleme s glasanjem koje imala kolegica Pjeti Kajnen. Prema e, pravilniku i smjernicama o statutu odlučili smo da u e, zapisnik unesemo zahtjev za ispravkom o glasanju gospođe Pitikajnen. Molim dakle tajništvo da izmijeni prijedlog zapisnika kako bi se taj e, kako bi se e, zahtjev tonoč, točno unio u zapisnik. Drugim riječima, kolegica Pitikajnen je glasala za, ali zbog problema e, s elektroničkim glasanjem e, e, nije to mogla učiniti, to ipak ne mijenja rezultat glasanja i tehničari su nam također to potvrdili. Smatram E, dakle, nakon ovoga da je zapisnik usvojen. A sada e, e, sažetak odluka sa sastanka koordinatora iz Rujna. Primit ćete pismo o novoj odluci kojom se na striktan način treba pridržavati vremena dodijeljenog za uzimanje riječi, takozvani automatski način mjerenja vremena, e, što, kojeg smo već testirali jučer. E, e, drugo javno saslušanje sa Um, ravnateljem SRB-a održat će se 9. studenog i bit će na temu procjene kršenja uh, financijskih uh, problema koliko je skupo sanirati banku. Što se tiče uh, raspodjele izvješća, o, o e, pučani dobivaju jedno e, o razrješnici za 2014. godinu tri e, EZAS-a e, treći a, treći klub. Dakle, Mm, htjeli smo danas eh, eh, govoriti o eh, drugim temama i htjeli smo pozvati povjerenike na sastanak, međutim nisu mogli doći, a sada kontaktiramo dva druga povjerenika jer e, želimo vrlo hitno o tome govoriti. Što se pak tiče pokazatelja za makroekonomske procedure, e, to su pokazatelje koje želi e, komisija unijeti u sljedeće izvješće koje će se objaviti krajem studenog. Koordinatori Ekona odlučili se najprije na toj temi raspravljati s kolegama iz odbora za zapošljavanje. Vrlo vjerojatno o tome ćemo raspravljati 10. studenog. A što se tiče irskih zastupnika, i e, odgovora Europske banke vezano za irsku bankovnu krizu. E, koordinatori Ekona odlučili su da će se o tome govoriti e, na sljedećem monetarnom dijalogu s predsjednikom Europske središnje banke. I moramo reći na kraju da smo već usvojili e, kalendar dakle Ekona za 2016. godinu. Bili su dakle to naša priopćenja. Prelazimo sada ipak na desetu točku dnevnog reda gdje ćemo rasmatrati e, prijedlog izvješća Briana Hayza koji će se odnositi na pročišćeno direktivu o e, mirovinama. E, Brian e, će odmah dobiti riječ. Ne, moram biti tajništvo sada. Dakle, vidjet ćemo kako ćemo vam dodijeliti vrijeme. moram, dakle, biti u skladu sa onim što su koordinatori odlučili. Dakle, pet minuta. Hvala lijepa. Prije svega, mi je zaista drago da vam mogu predstaviti to izvješće. Odbor za zapošljavanje, odbor za ženska pitanja e, su također napisale dva vrlo zanimljiva izvješća koje smo e, sam budno pratio prilikom objavljivanja mog izvješća, Objavio sam izvješće u posljednje e, tjedna u srpnju. To je bilo neposredno prije praznika pa ste imali puno vremena da ga dobro proučite. Uvjeren sam da ste to učinili. Europsko društvo prolazi kroz demografsku krizu i e, u Europskoj uniji od sada pa do 2060. godine će se omjer umirovljenika i aktivnog stanovnika podvostručiti. I e, drugim riječima, mirovinski fondovi e, mogu teško udovoljiti zahtjevima svojih korisnika. E, strukovne mirovine ključne su mirovine. Svakoga dana ljudi dio onoga što zarade stave na stranu kako bi zaradili za mirovinu. Prema tome, mirovinski se fondovi e, moraju biti fondovi kojima se treba jako dobro upravljati. Međutim, IEPS 2 će biti e, teško e, potpunosti uspješan. Iz 2003. godine datira prva direktiva, a nova pročišćena direktiva daće mogućnost da se modernizira i poboljša europski mirovinski sustav. U mom izvješću predlažem zakonodavne promjene koje će omogućiti da se situacija poboljša. E, ljudi bi na taj način trebali dobiti bolje strukovne mirovine i ne bi smjelo, e, zahvaljujući ovim e, novim zakonskim propisima, da to bude kaotično i previše složeno. Ja se bavim sa šest područja koje ću vam ukratko predstaviti. Prvo, što se tiče poštivanje nacionalnih mirovinskih struktura i sustava. Države članice u potpunosti mogu organizirati kako žele mirovinski sustav. Ta je odredba koju Europska unija treba poštovati. Ja e, se želim da ova direktiva bude ona koja se zasniva na načelima gdje se neće naći jedno rješenje za sve. Što se tiče drugo, e, solventnosti e, dva, nisam ih primijenio, nisam primijenio dakle te zahtjeve na e, ovu direktivu i drago mi je da ni vijeće to ne želi jer bi to značilo da se na strukovne mirovine samo povećavaju troškovi, a ne bi se nužno poboljšala njezina učinkovitost. E, Proučio sam što traže socijalni partneri e, i psi su dakle sasvim različiti od proizvoda osiguranja i treba se uzeti u obzir njihova socijalna dimenzija. Što se tiče prekogranične aktivnosti, to je jedno od onih tema gdje Evropska unija zaista se treba zalagati za stvarno jedinstveno tržište mirovina. Od dvije treće godine od kako je to moguće, to se činilo u vrlo maloj mjeri kako bismo ta sve što su prekogranične aktivnosti pojasnili, ja sam po prvi puta unio definiciju prekogranične aktivnosti i vezano s tim jake definicije koje se po prvi puta tu nalaze o zemlji domaćinu i e, e, i zemlji koja je gost. Prema tome trebamo dakle unijeti jedan standard koji će biti dobar i e, koji, gdje ćemo imati dobre standarde kako u državi članici, tako i prekograničnim strukovnim mirovinama koje također treba na odgovarajući način financirati. Jer to je za sada jedna od najvećih prepreka za prekogranične aktivnosti. A ja sada želim da prekogranične strukovne mirovine kao i e, domaće strukovne mirovine imaju jedan dodatan e, investicijski fond koji ih prati. Komisija je inače unijela i e, standardizirani e, informaciju o mirovinama na godišnjoj razini. Ja mislim da nije potrebno biti toliko preskriptivan ali mislim da treba jedan članak pokrivati um, priopćenje o mirovinama u kojem će se dati glavna načela koja će članovima i korisnicima dati ključne informacije. sve države članice moraju moći imati odgovarajuće informacije. Sada je situacija vrlo različita od zemlje do zemlje. E, one zemlje u kojima je mirovinski sustav dobro razrađen i imaju najbolje prakse, trebaju te najbolje prakse podijeliti s drugim državama. I one <clears throat> e, moraju također u to unijeti elemente dodatnih izdvajanja za mirovine. I na kraju o delegiranim aktima, kojih ima čitav niz, vezano za analizu rizika, i e, moram reći da budući analiza rizika, dakle, budući da su mirovine prvenstveno u nadležnosti država članica, odlučio sam se za pristup kojem e, OPA ne može usvajati e, smjernice u kontekstu ove direktive. E, zahvaljujem se svima sa kojima surađivao, tjesno sam surađivao s izvjestiteljima u sjeni. Otvoren sam za vaše primjedbe i sugestije i nadam se da ćemo uspjeti na ovom odboru, a kasnije na plenarnoj e, sjednici, dobiti najveću moguću potporu za ovaj, e, ovo izvješće jer su strukovne mirovine to zaslužile. Hvala lijepa, Brajane. Slažemo se s tim da treba postići što veću e, potporu za ovo izvješće. Najprije Paul Tang ima riječ, svatko ima po pet minuta i to će se automatski mjeriti. Hvala lijepa. Hvala Brajane kao dakle izvjestitelj za ovo izvješće. E, moram reći da je direktiva e, započela zapravo dva puta u krivom pravcu. Komisija se zalagala za tu direktivu, ali e, to je nailazilo na puno otpora, što je zapravo i razumljivo kada se nešto pokušava nametnuti. Izvješće Brana Hejza ulozi, unosi puno umjerenosti u to i u tom smislu je bolje priznaje nacionalnu nadležnost u ovim pitanjima. I e, jednostavno se ovdje kaže da se mirovinski, strukovni mirovinski fondovi nisu e, korporativna tijela, već da se radi o nečemu što ima socijalnu dimenziju, što je vrlo važno naglasiti. E, E, i isto tako pokušava se založiti za prekogranične aktivnosti što je puno bolje nego ono što je načinila Europska komisija. Istovremeno nije uvijek točno jasno iz izvješća kakvi su to e, problemi e, prekogranične aktivnosti. Ne radi se s problemima mobilnosti radnika, već institucija. E, to je vezano za mnoge tvrtke, uključujući i multinacionalne tvrtke. E, ne pokušava se izmijeniti sadašnji mirovinski sustav. Naravno da će se mirovinski e, sustavi razlikovati od države do države i objediniti ih ne znači e, da će, e, ima puno smisla. E, međutim, ovo što se sada već uobjenjeno u Luksemburgu je ipak jedan dosta dobar primjer nečega što se može napraviti. U svakom slučaju mislim da eto nije sasvim jasno koje sve prepreke postoje u prekograničnim aktivnostima. Nadalje, E, u osnovi se slažem sa šest promjena o kojima, koje je naglasio Brian Hayes. Što se tiče nekih razlika, moram i njih spomenuti, po prvi puta e, vidimo da im postoje strukovni mirovinski fondovi e, gdje se pravi razlika između oni koji su rukovode socijalnim i mirovinskim fondovima i drugima koji su, koje vode nacionalni e, fondovi. A ako se radi o nacionalnim fondovima, čemu onda europska e, pravila? Dakle, moramo zaista napraviti razliku između prekograničnih strukovnih mirovinskih fondova i nacionalnih strukovnih mirovinskih fondova. Bilo bi inače puno bolje da je komisija to od početka tako osmislila. Druga stvar o kojem želim govoriti i o kojoj ne govorite niti vi u izvješću niti komisija i radi se o prekograničnoj pitanju, a to su mirovinski fondovi koji prelaze granice. I to ne zato da bi pružili bolje usluge osiguranicima, već jednostavno zato E, jer se žele izvući iz prejakog nadzornih tijela. E, Johnson Johnson je, na primjer, došao iz Nizozemske u Belgiju. Znači li to da Belgijanci tako puno manje nadgledaju te fondove? Ne, ali jednostavno oni pokušavaju to tako predstaviti. Još jedna stvar vezana za prekogranične aktivnosti. Ponekad nije jasno kakvi zahtjevi postoje za e, mirovinske e, fondove, odnosno za e, mirovine. Ovisi o tome kako su oni osmišljeni. Dakle, oni koji sudjeluju u tom mirovinskom fondu e, su oni e, koji su nositelji rizlika. A e, dakle prekogranične aktivnosti moraju se osmisliti oko takozvanih DC mirovina i e, ono što će biti bitno je da se jasno e, zna u što ulažu mirovinski fondovi. I mora se e, također unijeti zahtjev o e, tome tko će utjecati na to. E... Hvala vam. Ashley Fox, izvolite. Hvala vam. Ja bih zahvalio Brajanu na njegovom izvješću i hvala mu što se ranije susreo sa mnom i uzeo u obzir neke moje ideje prije izrade nacrta. Mene još treba sasvim uvjeriti u dodatnu vrijednost ovog zakonodavstva. Međutim, s obzirom na način na koji se napreduje, njegovo izvješće iznosi e, neke konkretne prijedloge vezano uz najosjetljivije dijelove. Tu se bavimo izjavom o mirovinama, propisuje se jedna mjera koja će važiti za sve. Također, slažem se sa uklanjanjem odredbe o onima koji vode ove institucije za mirovine da imaju profesionalne kvalifikacije. Tu se trebamo bazirati na kolektivnom iskustvu odbora koji predsjeda tim tijelom i u, u sudjelovanju u sudjelovanje bi trebalo uključiti predstavnike radnika, odnosno djelatnika. Potom pozitivno, ja našla sam još neke pozitivne elemente u komisijnom tekstu, kao što je u slučaju sa člankom 22, te članak 76. Znači, tu su neki elementi koji zabrinjavaju mene i moj klub, kao i zahtjev da sva tijela odrede repozitori, to povećava troškove, ne povećava korist za članove mirovinskog fonda. To je naročito važno kad je riječ o Ujedinjenom kraljevstvu, zato što, zato što e, država određuje automatsko uključivanje svih obavezni mirovinski sustav. Mi želimo da se mirovine budu dostupne svim radnicima, ali kako bi to bilo, kako bi to uspjelo, naročito za radnike sa najnižim plaćama, važno je da ovdje ne unosimo dodatne troškove. Također zabrinjava i potreba za potpunim financiranjem svih tijela, to otežava stvaranje nekih novih e, mirovinskih sustava i to može također naštetiti. Trebalo bi definirati što se točno misli ovim novim e, mirovinskim schemama. Potom traži se proširenje na sve transfere, dakle ne samo na prekogranične, to također može dovesti do e, problema u budućnosti. Tu su naročito neki scenariji vezani uz stanje u Ujedinjenom kraljevstvu, što danas nije moguće učiniti bez e, pristanka. Međutim, tu su uvedene neke nove mjere poput certifikacije. Trebamo učiniti sve kako bi poštovali nacionalne zakone vezano uz mirovinske fondove. Konačno, amandmani vezani uz evaluaciju rizika u članku 29, ovo ide u dobrom pravcu. Međutim, mislim da se može više toga učiniti e, kada je riječ o regulatornim tijelima na nacionalnoj razini. Trebalo bi omogućiti e, slobodu prilikom odlučivanja Cijenim što sam imao mogućnost raditi sa Brianom i drugim izvjestiteljima u Sijeni, da se radujem budućoj suradnji. Hvala vam. Ne vidim predstavnika Alde, dakle riječ ima Miguel Urban, izvoli. Hvala vam. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na izradi ovog nacrta izvješća i na ovim e, prijedlozima amandmana. Mnogi od njih poboljšavaju prvotni prijedlog komisije, međutim još uvijek nas zabrinjava čitav niz stvari koje želim ovdje naznačiti. Prije svega drugi stup na evropskoj razini Vjerujemo da se mirovinski sustav mora ojačati, međutim to se e, ne može učiniti na način da se promoviraju privatni mirovinski fondovi u mojoj zemlji prije 30 e, godina. Koristili su se različiti oglasi kako bi se promovirali privatni mirovinski fondovi. A ono što me pogodilo je da su to bile prekrasne slike starijih e, ljudi. Računalo se da će ljude pokrenuti ove slike da počnu štedjeti za svoju mirovinu. Moj otac ima državnu mirovinu, dakle nije privatno štedio i on uživa dobru zaštitu putem svoje državne mirovine. I mislim da su tijekom krize državni mirovinski sustavi bili nešto fleksibilniji od privatnih mirovinskih fondova. U Španjolskoj samo 1,6% mirovinskih fondova radi su u tijeku 15 godina poslovali bolje od državnih fondova. Dakle, povrat novca je manji i menadžeri su pokazali da su dio ovog sustava upravljanja u sprezi sa državnom administracijom. U velikom broju slučaja ovi fondovi, dakle državni mirovinski fondovi postigli su velik uspjeh i zahvaljujući ulozi sindikata, međutim njih se kad kad bi zlopotrebljavalo. Vrlo često ih se koristi za financiranje tvrtke. Njih se koristi kako bi se ograničila mobilnost radnika. I zato Vjerujemo da je potrebno naći odredbe koje se zalažu za e, mirovinske sustave koji koriste najbolje prakse. Dakle, kolektivno pregovaranje, kolektivno, kolektivni ugovori, to sve e, pomaže kapitalu određene tvrtke radnike treba uključiti upravljanje ovim mirovinskim fondovima. Zemlja porijekla je ona koja određuje pravila, međutim to ne uzima u obzir e, zemlje odredišta. upravitelji ovih fondova gravitiraju ka zemljama u kojima su pravila nešto opuštenija i zabrinjava nas e, taj trend. Osjećamo da postoje veliki rizici u ovom sektoru, dakle rizici za špekulacije, da su to visokorizična ulaganja, mirovinski fondovi se koriste primjerice u Grčkoj za ulaganje u oružje. Mislimo da bi bilo dobro imati evropsku evropske zakone kojima bi se dokinula špekulacije, kojima bi se omogućila održivost ovih fondova, jer ako se njih zlopotrebljava onda će to loše utjecati na stvaranje rasta i novih radnih mjesta. Mislimo da je dobra ideja da e, radnička prava budu prenosiva između zemalja. Međutim, to se ne smije koristiti kao smokni list za bilateralizaciju mirovinskih e, fondova da bi se privatizirale mirovine. Konačno, vjerujemo da bi socijalni partneri trebali i govornike prekinut. Žao nam je, ovo je novo pravilo koje moramo provoditi. Ja sam obvezan ovim novim pravilima, veli predsjedavajući. Bas izvolite. I Hvala. Prije svega želim zahvaliti kolegi Brianu hejsu na jako dobroj suradnji. Poštujem način na koji je htio nastaviti s radom na ovom dosjeu. Radujem se u pregovoru, pregovorima kojima će sudjelovati Brian. Mislim da postoji osnova da se poboljša prijedlog komisije i ovo što mi radimo je također korisno, gledamo kako poboljšati ovaj, ove propisi, ukloniti dakle ovaj administrativni teret. Međutim, postoje neka pitanja kojima se moramo pozabaviti. Jedno od ključnih pitanja zašto uopće ovo činimo, zašto dolazi do ove izmjene direktive. To će nam, e, to će nam je obrazložiti vrstu amandmana koju primamo na ovo izvješće, dakle što želimo postići njome. Međutim, još nisam uvjeren da bi prvi cilj trebao biti jačanje jedinstvenog tržišta. Za mene to nije glavni cilj ove izmjene ovog zakonodavstva. Za mene je najvažnije da koristimo ovu priliku kako bismo jačali standarde transparentnosti i boniteta vezano uz strukovne mirovine. To je nešto što bismo htjeli postići ovim izmjenama, a ne nužno poboljšati jedinstveno tržište prekogranične aktivnosti, zato što nisam uvjeren da bi to trebao biti primarni cilj. I zato možemo podržati većinu amandmana, možemo podržati i Brajana, međutim postoje neka pitanja gdje imamo sumnje. Prije svega s našeg e, stajališta trebamo osigurati dobro upravljanje kako bi se ja, održala međugeneracijska solidarnost. Drugi stup bi treba biti komplementarna aktivnost tome, dakle ne osnovna aktivnost. Za nas međugeneracijska solidarnost ostaje vrlo važna zadaća na razini vlada i to ne možete nametnuti privatnom sektoru. tu su neke uvodne izjave e, s kojima imamo problema, ali to ćemo naglasiti putem amandmana. I ova odredba o punom financiranju svo vrijeme. To je obrisao izvjestitelj, sada mi je jasno zašto, zato što ima veze sa prekograničnim aktivnostima, ali budući da to nije za nas prvi cilj, za nas je važno da se mirovinski fondovi stalno financiraju za, radi svojih korisnika. To je ono što ljudi očekuju. Očekuju da se dugoročno to poduzima. Dakle, za nas je važna ova odredba po punom financiranju čitavo vrijeme. I htjeli bismo vidjeti planove oporavka ovdje da su uključeni, dakle kako to postići dugoročno, kako postići potpunu financiranost. I zato uklanjanje nije ono čemu mi težimo. Jednako sa člankom 29 gdje izvjestitelj uklanja potrebu za oslobanjanja rizika vezanih uz poslovnu klimu. To je jako važno u dugoročnom smislu i bilo nam je drago vidjeti da je komisija to uvrstila i zato nam sada nije toliko drago da u izvjestitelj to uklanja. Sigurno ćemo se time ponovno pozabaviti jer ovu odredbu želimo ojačati. Jednako je kada pogledate e, imovinu, dakle fondove koji ulažu previše u fosilna goriva, dakle to time nije moguće ispuniti klimatske ciljeve. Dakle, koliko ne previše ulažu u fosilna goriva, znamo da, ta, da te investicije neće dugoročno davati plodove, jer će se tome stati na kraj. Dakle, to bi moglo u budućnosti biti neki mjehur, zato bismo htjeli da se ovaj propis ojača, a ne da se uklone ovo pozivanje na klimatske rizike kao što sugerira izvjestitelj. Za nas je također važno pitanje transparentnosti, to je od ključne važnosti. Korisnici moraju znati što, koje rizike poduzimaju, koji su, koja imovina dio mirovinskog fonda i zato su ove odredbe o transparentnosti izuzetno važne, zato što s naše točke gledišta. To su ključni dakle, ciljevi u kojima se želi poboljšati ova direktiva i radujemo se u budućnosti dakle, suradnji sa izvjestiteljem jer sam siguran da možemo naći zajedničko stajalište. Hvala vam. Sad idemo na Catch the Eye. Vrijeme i dalje, dakle pet minuta po govorniku. Kolega Marijas, izvolite. Hvala vam. Hvala izvjestitelju na ovom e, izvješću. predstavio čitav niz važnih e, aspekata. Želim se dotaknuti neki, dakle, slažem se, postoji veza između mirovine i niskog fertiliteta. Jednako je i sa vezom mirovina i nezaposlenošću. Što je viša nezaposlenost, to manje novca radnici uplaćuju dakle, u mirovinske fondove i to znači da će doći do teškoća. I moja treća primjedba se tiče nečega što je spomenuo izvjestitelj. Je rekao da su ovo nacionalna pitanja. I da, doista na svakoj je zemlji članici da uredi pitanje strukovnih mirovina govorimo, bilo da govorimo o javnim mirovinskim sustavima ili strukovnim fondovima. Međutim, to ne vrijedi, bar ne trenutno za Grčku. Zato što odluke o tome kako se upravlja mirovinskim fondovima donose proizlaze iz dogovora postignutog 12. srpnja. Dakle, ove odluke su nama nametnute od strane naših e, vjerovnika. I to prema zakonu 43.34 koji e, govori o pomoći dakle iz EFSM-a u iznosu od 7 milijardi eura i to će se morati e, vraćati. Kako bi uopće dobili taj iznos, morali smo smanjiti strukovne mirovine. Također nametnuto je nametnuta je dodatni porez i ono što sada imamo na dijelu je da su korisnici vidjeli smanjenje vlastitih mirovina, a to smanjenje je Grčkoj nametnula trojka. Druga stvar se tiče samih mirovina i sa zakonom 4336 iz 2015. to je takozvani treći memorandum. Dakle, sve mirovine u Grčkoj su smanjene To moramo uzeti u obzir, staviti u vezu sa niskom nezaposlenošću i sada a mirovinski fondovi teško preživljavaju. Nije riječ samo o iznosu koji su korisnici uplaćivali, a koji se više ne uzima u obzir, već se Usto sada mirovine stavljaju u odnos na imovinu koju posjeduje korisnik. Dakle, ako neko posjetuje nekretninu, mirovina je niža. Govorimo o mirovinama 360 eura. I dakle, prema današnjim podacima 80% korisnika dobiva mirovinu nižu od 700 eura. Dakle, s time su se složile sve stranke u parlamentu i u budućnosti smo mogli imati mirovinu u iznosu 360 eura, dakle govorimo o slomu e, sustava i to nije učinjeno zato što je Grčka tako odlučila, već e, protivno demokraciji. Evo odluke su već donesene za iduće tri godine, to je u detalje opisano u memorandumu. I ono što Grci moraju učiniti jest e, da glasaju, jer glasanjem e, rukovodi trojka i oni će odlučiti ko će najbolje upravljati i provoditi ove odluke, dakle koje su već donesene. Dakle, i da je što trebaju činiti je za potrebu da potvrde ove odluke koje su im nametnute i to je stvarnost u Grčkoj. Hvala vam, idući govornik Tomas Mann. Hvala vam, predsjedavajući Brajane. Svi su te pohvalili i ja bih te pohvalio na dobro uravnoteženom izvješću. Zbilje je bilo dobro biti uključen u ovakvu raspravu Mislim da je važno naglasiti da se kontekst mijenja diljem Europske unije, ne možemo imati jedan pristup za sve. Moramo uzeti u obzir razlike, a to vidimo u tvom izvješću, dakle mjere skrojene na osnovu različitih iskustava u zemlji. U mojoj zemlji smo dosta dobro prebrodili krizu, mi smo vidjeli nedostatke u mirovinskim sustavima, imamo na mjestu, odnosno već imamo ustrojene dobre mirovinske sustave, tu situaciju smo vidjeli i u Nizozemskoj. Također, dobro je da se na ovaj način nosimo sa drugim stupom koliko da smo uveli solventnost 2 imali bismo veće troškove vezano uz radne mirovine. Imamo različite iskustvo o različitim zemljama članicama i zato mislim... Mislim da nije dobro da, nije dobro da uvodimo ove elemente solventnosti 2. Potom pitanje vezano uz jedinstveno tržište. Da, želimo tamo gdje je moguće prekograničnu suradnju. Međutim, tu je malo prostora za djelovanje. U zadnjem parlamentarnom sazivu u odboru za zapošljavanje i u ovom odboru govorili smo o prenosivosti prava koje su moje mogućnosti ukoliko se ja predstavim u drugu zemlju, da kada prenesem ova prava, mislim da smo već mnogo postigli u tom sektoru i nadovezat ću se na druge govornike i reći da je ono što je potrebno transparentnost. Potom Spomenuli ste u objašnjenju da je važno da naglasimo da se ne bavimo financijskim odredbama, nego da se bavimo mirovinskim fondovima. I to ne bi smjelo biti samo u uvodu, već bi to trebalo biti kristalno jasno i u zasebnom članku i s tim u vezi ću uputiti amandman, mislim da je to jako važno. li ste zanimljiv prijedlog. Koliko je riječ o različitim sustavima, onda je važno razmijeniti iskustva i zato smo osnovali skupinu na visokoj razini. To je dobar pristup jer moramo učiti jedni od drugih. Zadnjih godina kada smo se bavili sličnim izvješćima, čuo sam mnogo o različitim sustavima, ali sam primijetio da u dosta zemalja nije bilo ovakvih eh, fondova i mislim da bi oni mogli učiti od drugih e, zahvaljujući suradnji. Sveobuhvatna bilanca, mislim da je to važno, jasna izjava, dakle s vaše strane. I ludo je što smo imali uopće ovoliko upita koliko smo imali dakle, tijekom konzultacija o strukovnim mirovinama i mislim da je dobro što ste se pozvali na delegirane akte i rekli da ih moramo prilagoditi. Komisija voli delegirane akte kako bi putem njih usvojila vlastita pravila i mislim da ne bismo trebali slijediti to stajalište, naše stajalište s tim u vezi jasno. I da zaključem. Rizik povezan sa radnim mirovinama može se dovesti u vezu sa Europskom središnjom bankom. Neko bi htio uskoristiti ovo kako bi izašao iz odgovarajućeg sustava i zaposlenici i poslodavci žele da se ovaj sustav uredi. Tu postoje veliko slaganje među socijalnim partnerima. S tim se slaže i industrija, to je nešto što valja očuvati i ukoliko nastavimo raditi kao do sad, mi će, ovo izvješće će biti jako snažno. Hvala vam, Analiz Dodds. Thank you, Zahvaljujem predsjedniče. Neću ponavljati što su drugi kolege rekli, sa većinom toga se slažem i uvelike podržavam ono što se nalazi u izvješću. Međutim, Čudi me činjenica što imamo prijedlog zakonodavstva koji nije prošao nijakvu studiju utjecaja i što dovodi u pitanje subsidijarnost, kao što su već drugi kolege spomenuli. Zadovoljna sam što u izvješću gospodina Hejsa stoji činjenica da će se kolektivno procijeniti stručna sposobnost odbora i to je važno da se u odborima zajamči sudjelovanje eh, samih dionika i što je važno za odnos između socijalnih partnera. Također, e, prethodni zahtjevi za kapitalom su također uklonjeni u trenutnoj verziji izvješća, ali postoje zabrinutost oko toga da li se to može učinkovito ponovno uvesti kroz stražnja mala vrata na neki način. Dok podržavam većinu preporuka i ono što su drugi kolege rekli, spomenula bih nešto što nismo još čuli. E, oko čega bismo se možda mogli složiti, a to je pitanje procjene rizika. Znam da je gospodin Hayes želio previše preskriptivne zahtjeve okloniti, što u potpunosti podržavam, međutim postoji problem u određenim državama članicama gdje je vrlo teško upraviteljima mirovinskih fondova razmatrati dugoročne rizike, osobito one vezane s klimatske promjene. Dakle, zbog nacionalnih regulatornih sistema koji nalažu da se treba otočiti na neposredne interese korisnika, dakle u Velikoj Britaniji sedam najvećih e, mirovinskih programa e, primjeno znanje da je klimatska promjena dugoročni financijski rizik za njihove programe, a svega jedan od tih programa ima politiku vezanu s klimatske promjene u svojoj investicijskoj politici i to na temelju činjenice da se to jednostavno ne može na svakodnevnoj osnovi uzimati u obzir zbog regulatornog okvira koji samo razmatra kratkoročne interese. Dakle, sa time bi se možda bolje moglo nositi na nacionalnoj razini, ali moramo svakako pomno to razmotriti, jer i to se uklapa u kontekstu unije e, kapitala i pokušavamo dakle vidjeti kako promicati dugoročne infrastrukturne investicije kao i jamčiti interes onih za koje te politike postoje i za financijsku stabilnost njihovih obitelji u budućnosti. Zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima u Sijeni, mislim da doista odličan posao odrađuju na ovom zakonodavnom aktu. Hvala. Hvala. I konačne opaske izvjestiteljima riječ. Izvolite. Hvala, zahvaljujem svim kolegama koji su doprinijeli jutrišnjoj raspravi, kao i tajništvu odbora za sjajnu pomoć, stručni rad do sada, e, kao i svom vlastitom osoblju. E, radujem se na dolazećem dijalogu u sljedećim mjesecima. Mislim da je pred nama velik broj pitanja oko kojih se načelno slažemo, ali još trebamo izgladiti detalje nekih stavaka gdje se ne slažemo. I tim raspravama se također radujem. Thomas Mann je rekao nešto važno e, kada je rekao da imamo različitim državama članicama različite sisteme. I cijeli pojam IORPA, strukovnog mirovinskog osiguranja, zapravo se nalazi u malom broju država članica. I tome se ispravno rekao, mislim da na nama koji imamo takve programe, da predvodimo druge zemlje i kažemo im da možemo se pokrenuti, da možemo nešto promijeniti i da bi ljudi trebali dugoročno brinuti se za sebe i svoje obitelji. I gospodine predsjedniče, što god da ovdje radili, čime se god bavili, važno je da rezultat ne bude dodatni trošak na miravljanike, na korisnike, na programe i njihove korisnike i članove. Dakle, to je bilo potpuno absurdno. U jednom smislu pokušavamo Europljane potaknuti da štede za budućnost i da si stabilnost za sebe i svoje obitelje omoguće i uz to ne možemo vezati nikakve dodatne troškove. I mislim da je to važno, oko čega se i slažemo, da to od samog početka bude vrlo, vrlo jasno. Nova radna snaga u Europi, oko 4% europskih radnika, eh, dosljedno se kreću pa Europskoj uniji, provodeći par godina u jednoj državi, par u drugoj. I važno je da postoji sistem, odgovarajući sistem za njih. Dakle, oni u svom radnom tijeku stječu prava i treba biti jasno da ona postoje gdje su tečene. I mislim da će se to zapravo, taj broj radnika i sve više povećavati. Dakle, ta mobilna radna snaga će se radikalno povećavati i zbog mene logično imati prekogranične IRP-ove iz 2003. broj je bio razočaravajući, 84 osobe ukupno, ali 84 poduzeća, ali ako pogledamo te IORP-ove, većina njih su multinacionalna poduzeća i većina poslovnjaka zapravo bi željela takvu situaciju da ne postoje regulatorne prepreke. Jer što se tiče troškovne perspektive i perspektive poslovne zajednice i za poslanika ima smisla postojanje prekograničnih institucija. I slažem se sa gospodinom Tangom da to moramo učiniti na jedan način koji će poticati, a neće smanjivati ulogu i važnost domaćih institucija i onoga što su one postigle što se tiče postojećih struktura. Dakle, rado ću surađivati sa kolegama i na tom pitanju. Načelno govoreći ja nisam za delegirane akte, mislim da kada usvojimo zakon i kada smo jasni oko njega i oko stava Europskog parlamenta, daje nas svima da taj zakon i provedu. Mislim da nije, iskreno govoreći, baš kvalitetna e, legislativna praksa e, da se odgovornost prebacuje na druga tijela. I važno je da ovdje razjasnimo što je točno zakonodavac imao na umu ja sam bio zastupnik 18 godina u nacionalnom parlamentu, kao i drugi kolege, i dobro imati konsolidirani tekst i svako toliko da pogledamo što tu funkcionira, što ne. I ako možemo imati jedno funkcionalno, sklađeno međunarodno tržište koje radi zajedno sa domaćim institucijama, tada će to biti vrlo lijepo usklađeno zakonodavstvo. Dakle, zaključno znam da možemo zajednički raditi, nemamo mnogo vremena za rasprave, ali ono što je važno je da postoji sigurnost pouzdanost, jer to je ono što je ključno kada se bavimo mirovinama. Ljudi neće ulagati u mirovinske programe, niti se odricati dijela svog prihoda na tjednoj ili mjesečnoj osnovi, osim ako ne postoji određena sigurnost u tome. I nadam se da će rezultat ovog zakonodavstva pružiti upravo tu sigurnost koja je potrebna. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju i svim kolegama na plodnim, plodnoj raspravi. Vremenski okvir je rok za podnošenje amandmana prvi deseti u podne, razmatranje amandmana 9 ili 10 i glasanje na odboru ikon prvi, dvanesti i na plenarnoj nadamo se u sjećnju. We can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 zbog novog e, praćenja vremena za govorenje došli smo do toga da smo uštedili jednu minutu na prvoj raspravi. Dok čekamo, mogli sam reći koliko moj klub cijeni to što se držite e, vremena i doista odobravamo to što nećemo kasniti sa početkom sastanka više od pet minuta i što nas sve ograničavate na vrijeme govorenja od pet minuta. Hvala vam, meni isto drago da je to funkcioniralo, ali zato će biti potrebno e, da svi prihvate to. So, dear colleagues, we welcome Vice President. Dakle, želimo dobrodošlicu potpredsjedniku Dombrovskisu i povjereniku Moskoviciju. Što su nam se pridružili eh, za ovo razmjeno mišljenja o provedbi izvješća petoro predsjednika. Prošli tjedan imali smo također neformalni sastanak Ekofina koji se bavio eh, vrlo intenzivno upravo ovom temom. I naravno i gospoda Zombrovski i Moskovici izložili su svoja stajališta. Znamo i da je predsjednik Juncker u obraćanju stanju Unije posvetio i obvezao se da će ubrzo početi sa provedbom prve faze izvješća e, i to sa legislativnim predlozima, što je nešto što mi pozdravljamo. I osobno sam sudjelovao u raspravi na Ekofinu. Tako da mislim da je ovo dobar trenutak za ovu raspravu, ne samo zbog toga što je parlament e, pa sastavni dio ovog izvješća petero predsjednika, jer predsjednik parlamenta u tome sudjeluje već veći zbog toga što je prije ljetne pauze parlament odobrio svoje vlastito izvješće, izvješće Beres. Tako da imamo jasan i snažan stav parlamenta o potrebi brzog djelovanja ka boljoj bolje monetarnoj i ekonomskoj uniji. Mislim da rasprave prošli tjedan u Luksemburgu su također bile od velike koristi. I ne samo da je parlament istaknuo potrebu da se započne sa provedbom eh, i sa mjerama prve faze, takozvanima, eh, što je i u Junkerovom govoru spomenuto, već smo i naglasili potrebu za dosljednošću između prve skupine mjera i onih nadolazećih ambicioznih jer shvaćamo da za to postoji potreba, no svakako je potrebna i koherentnost i ja sam zadovoljen činjenicom da nitko nije doveo pitanje što je za parlament važno, da produbljivanje ekonomske i monetarne unije e, mora biti smješteno unutar institucionalnog okvira, a temelj parlamentarnog legitimiteta je upravo Europski parlament, kao što je pretnik Juncker jasno rekao na plenarnoj, dakle parlament eura. ready to discuss uh, with national parliament. I taj parlament spreman je isto tako i za dijalog s nacionalnim parlamentima, što će doći na red, ali što nema da kako veze s načelom nadzora i legitimiteta koji se stječe na one razine na koje se odluke donose i provode. Dakle, raspravili smo prošli tjedan nizu važnih pitanja, koje, to se nalazi u izvješću Petora predsjednika, u izvješću Berez, i mislim da je ovo vrlo dobra prilika da razmijenimo mišljenja s Valdisom Dombravskisom i Pjerom Moskovicijem. Da čujem svakome po pet minuta za početno izlaganje, nakon čega ćemo imati vremenske okvire od po pet minuta za pitanja i odgovore. Valdis, izvoli. Poštovani predsjedniče, poštovani članovi odbora Ekon. pri svega zahvaljujem na ovoj prilici za razmjenu mišljenja o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Kao što znate, prije par mjeseci izvješće Petra predsjednika je predstavljeno i zlaže se u njima Mjer našeg rada i osnovne zamisli, a sada se i u Europskoj komisiji bavimo nastavnim radom na to izvješće i to konkretnim prijedlozima. Prema izvješću e, rad će se odvijati u fazama u prvoj fazi, pretpostavljamo do sredine 2017. predlaže se da se usredotočimo na ono što se može odmah trenutno učiniti bez promjena ugovora. To nazivamo e, produbljivanjem kroz aktivnosti, a u fazi 2 temeljitije bismo e, pogledali e, samu konstrukciju ekonomske monetarne unije da vidimo što nedostaje, što je potrebno nadodati kako bi se osnažila ekonomska i monetarna unija. Kao što je predsjednik komisije gospodin Juncker jasno e, rekao u svom obraćanju, komisija će nastaviti bez odgađanja raditi e, na prvim inicijativama u oči nadolazećeg europskog semestra, odnosno njegovog novog ciklusa. Već smo saslušali stavišta vijeća na neformalnom sastanku Ekofina tijekom vikenda. I sada je dobra prilika da čujemo i stavove Europskog parlamenta koji je već usvojio dva izvješća na ovu temu, izvješće Pervanš Berez i Darjuša Satiša o europskom semestru i oba izvješća nude daju važan doprinos ove temi što su konkretno prijedlozi na kojima radimo i kako dakle planiramo provesti izvješće Petra predsjednika. Prije svega poboljšanje gospodarskog upravljanja, okvira za gospodarsko upravljanje. Tu smo već učinili određene promjene u europskom semestru, učinili smo ga usredotočenijim, bolje smo uključili nacionalne europske dionike, uključujući socijalne partnere i poboljšali smo također određivanje mjeriva, izvješćivanje i osnažili i socijalnu dimenziju. Planiramo nastaviti s ovim radom i tijekom sljedećeg europskog semestra kako bismo još više se usredotočili i integrirali na eurozonu kao i uključili nacionalnu dimenziju. Nadalje, ako govorimo o makroekonomskom upravljanju, planiramo upotrebiti postupak za makroekonomsko neravnoteže učinkovitije. Dakle, kao što je izloženo u izvješću Petra predsjednika, taj postupak postoji, no do sada još nije bio upotrebljen. Jedna područja koja je također naglašeno u ovom izvješću je potreba poboljšanja konkurentnosti, kako bismo se pobrinuli da dođe održivog gospodarskog rasta i kako bismo se pobrinuli za europsku poziciju u svjetskom gospodarstvu. Dakle, predlažemo stvaranje sistema e, nacionalnih tijela koje će se baviti pitanjima konkurentnosti i imati konkretne zadatke e, nadgledanja plaća, produktivnosti, ali i faktora koji nisu vezani uz troškovnu konkurentnost. Nadalje, usredotočit ćemo se na socijalnu dimenziju, osnažiti upotrebu pokazatelja zapošljavanja i socijalnih pokazatelja i osnažiti uključenost socijalnih partnera. Također se bavimo prijedlogom iz izvješća da se stvori e, savjetodavni fiskalni odbor na europskoj razini koji će doprinijeti raspravi o fiskalnim politikama. Dakle, to bi tijelo trebalo biti neovisno i savjetovalo o fiskalnom stavu i bavilo se dosljednom provedbom pravila u svim državama članicama. E, zapravo između uloge glavnog e, ekonomskog e, uloga glavnog ekonomskog analitičara mogla bi biti osnažena tijekom pripreme e, i osnivanja tog Europskog fiskalnog odbora. Nadalje, bankovna unija, tu se već mnogo učinilo, no nedostaju još neki važni elementi, tako da se najprije moramo usredotočiti na ono što je već dogovoreno, uključujući transpoziciju BRD i dogovor o bridge financiranju za jedinstveni fond za sanaciju. No komisija također planira ponuditi prijedloge o europskoj programu za osiguranje štednih uloga u dva pristupa kao što je izloženo u izvješću Petra predsjednika. Prva faza, bi bila reosiguranje za nacionalna sistema osiguranja štednih uloga, zatim bi se prešlo u drugu fazu na europsku razinu. Također planiramo nastaviti raditi na osnaživanju demokratske odgovornosti i institucija i planiramo ponuditi zakonodavni prijedlog o vanjskom zastupanju eurozone, osobito naspram EMF-a. ali planiramo i osnažiti e, ulogu nacionalnih Europskog parlamenta i socijalnih partnera u makroekonomskom upravljanju i donošenju odluka. Mm, također možemo napredovati ovdje i po pitanju europskog semestra, daću neko, neke primjere, ukoliko izvješće poziva parlament da se održe rasprave na plenarnoj razini o godišnjem pregledu rasta, mi smo otvoreni razmotriti kako dalje možemo poboljšati dijalog o programima ekonomske prilagodbe i njihovoj provedbi. E, da kako e, otvoren sam za sve vaše, na sve vaše zamisli o tome. I još jedna rečenica o drugoj fazi. Trenutno organiziramo stručnu skupinu koja će se baviti drugom fazom i detaljnije pogledati pratiti konstrukciju ekonomske monetarne unije i komisija planira e, pripremiti bijelu knjigu o drugoj fazi do 2017. Ovdje bih stao, žao mi je što sam malo prekoračio vrijeme. Hvala lijepa. A sada riječ ima Pierre Moscovici. Gospodine predsjedniče, dragi Roberto, poštovani zastupnici, e, kao i uvijek e, rado sam prihvatio poz, vaš poziv. Kao što je rekao kolega Dombrovski, ovo je poziv u pravom času jer smo sada ušli u e, jednu e, administrativnu fazu gdje dio našeg posla organiziramo, ali isto tako radi se o jako političkoj fazi gdje moramo naći pravi trenutak za provedbu mjera. E, na sastanku Ekofina govorilo se o izvješću e, Valdis koji je u prvom redu zato zadužen i ja e, stalno smo u kontaktu i zajedno radimo. Europska unija je i dalje u jednom situacije gdje smo rekli da smo usred prelaska rijeke. Euro postoji, nitko se neće vratiti unatrag, međutim nismo još ustvarili odgovarajući način upravljanja time, a izvješće petorice predsjednika je upravo o tim bitnim pitanjima. Mnogo stvari u prošlosti ostalo je mrtvo slovo na papiru. Sada se pak nalazimo pred obvezom da damo svemu politički zamah. Izvješće pet predsjednika mislim da daje jedan ispravan i umjeren put zato što predlaže dvije faze koje su eh, komplementarne i jedna se duše događa nakon druge. A sve što je u sve ovo bitno je da obnovimo demografsku dimenziju. Moramo početi s prvom fazom, ali ne smijemo e, izgubiti iz vida drugu faza koja je zapravo cilj cijelog projekta i koji daje političku dimenziju koji je važan za e, građane. E, o fazi broj 1, slažem se s tim što je rekao e, povjerenik Dombrovski. Što se tiče faze broj 2, želimo pokazati veću solidarnost. Želimo stvoriti potreban politički konsenzus jer moralni aspekti u ovom času nisu uvijek ostvareni. Osim toga, vrlo je važno da ostvarimo jamstvo pologa. Treće, pitamo se e, kako će biti u budućnosti e, te nova nacionalna tijela o konkurentnosti. E, moramo vidjeti koliko su to dobra tijela. O, to će biti korisna tijela i mogla bi ojačati našu ulogu u konkurentnosti. Oni bi se trebali baviti ne samo pitanjima razine plaća, već se baviti i pitanjima razvoja, inovacija, a dodao bih da bi trebali imati i socijalnu dimenziju. Kako bi oni trebali izgledati? Mislim da tu moramo biti jako pragmatični, izbjeći jedinstvenu da budu jedinstveni za sve, jer nema razloga da se nametne jedinstven model. Još jedna stvar vezana za prvu fazu, a to je da se treba stvoriti tijelo koje će biti neovisno gdje će se postaviti pitanje mandata. Države članice tu su vrlo umjereno odgovorile. Gledamo koji su tu prioriteti komisije koje treba poštovati. Treba dakle poštovati ono što već sada e, komisija radi, ne treba povećati broj tijela. <clears throat> jer u protivnom e, pre, prekomjeran broj tela bi vjerojatno <clears throat> doveo do oslabljenog e, sustava. Moramo dakle osnovati zapravo neku vrstu e, riznice u okviru komisije. Ja sam za neovisno tijelo koje će biti pri komisiji. Moramo gledati na konvergentnost koja će dolaziti od ozgora. Europska se komisija sada bavi pitanjima europskog semestra vezanim za to i nadam se da će nam to pomoći da donesemo odluku koju nekako upravo i donosimo na ekofinu. Htjeli bismo jedan e, više strateški europski semestar, bolji dijalog s nacionalnim vladama i naravno s parlamentom. Govorio sam dakle o fazi broj 1 i još par riječi o fazi broj 2. Ta druga faza će biti stvarno produbljenje koja se traži u izvješću, a to je više solidarnosti i demokracije. To je ono što će građane shvatiti. To je nešto što ima legitimne e, razloge za postojanje to je faza koja će biti teža za provedbu i politički je puno osjetljivija. Zato je treba jako dobro pripremiti i moramo započeti s debatom. Osobno mislim da bismo pripremnu fazu druge faze trebali započeti već sada kroz različitu debatu koja će se kasnije predložiti u nacionalne debate. U Berlinu, Parizu i Rimu raspravlja se o različitim elementima, a sada komisija treba na koherentan način na osnovu tih e, debata dati prijedloge. Moramo e, u, moći da kada dođemo u drugu fazu napredovati E, a da ne smijemo pritom čekati jer znamo primjerice grčki primjer nam kaže zašto moramo tako djelovati. Moramo u potpunosti iskoristiti sadašnje zakonodavne okvire. Međutim, parlament također mora reći kako želi organizirati svoj rad. E, predsjednik Juncker vam je dao svoju viziju, a sada parlament mora reći na koji način će odraditi ono što mu uloga e, a što kako mu e, propisi i nalažu. I ja se ispričavam što sam malo dulje od pet minuta govorio i naravno drago mi je što ćemo sada moći razmijeniti mišljenja. Zahvaljujem se i povjereniku Siju. Sada zastupnici imaju riječ, najprije Markus Ferber. E, puno hvala potpredsjednice e, Europske komisije. U e, vašem izvješću rekli ste da je nužno ojačati ekonomsku i monetarnu uniju i e, mogućnost otpora naših gospodarstava, otpornosti ali kada čitam izvješće petorice predsjednika, ne radi se toliko o otpornosti, već se govori o tome kako da se izviknu rizici. E, rizici da se svi orijentiraju nekako na e, sebe. Mislim da vi želite reći da ćemo te rizike na ovaj način bolje izbjeći. Što se tiče e, europskih e, država članica, rizik je uvijek bio da se treba paziti da se političke odluke donose na nacionalnoj razini, da nacionalna razina uvijek ima određenu manevarski prostor, a ne da o tome odlučuju financijske institucije, jer to je upravo ono što je izazvalo Grčku u Grčku krizu. E, to se tiče e, bankovne unije, prije godinu dana smo donijeli odluku gdje se traži da ćemo 2019. dakle ne 2015. već 2019. godine donijeti nove e, nacionalne mjere, vidjeti kako će se situacija razvijeti. Moramo vidjeti što su odlučili vijeće i parlament. A datum 2015. godine jasno se dovodi u pitanje. Još jednom moram reći da smo prešli iz e, faze izbjegavanja rizika u to da zajedno objedinjujemo rizike. Europski parlament neće e, predstavljati problem. E, predsjednik, e, molim vas, dvije minute su istekle, gospodine Verber. Dakle, Valdis. Zapravo, vi ste mi postavili jako puno pitanja. Prvo što ste pitali bilo je o konkurentnosti. Imate pravo, petorica predsjednika su to i uvjedila. Upravljanje eurozonom je na, i dobro kada se radi o nadzoru fiskalnih politika, ali treba se više usmjeriti i poboljšati kada se radi o pitanjima konkurentnosti. To je dakle vrlo jasno rečeno. Govori se tu i o e, mikroekonomskim e, neravnotežama i sve što se zapravo radi u tom planu različite mjere koje su donesene upravo idu u tom pravcu. Pet predsjednika e, to podržava, Europska komisija bavi se time kako to provesti, Dakle, kao što ste vi rekli da se nađe mjera između dijeljenja rizika i e, dijeljenja e, suverenosti. Moramo paziti da sve države istovremeno slijede ista pravila. Ekonomska i monetarna unija e, će se morati zabaviti usporedno ta dva aspekta. To upravo stoji u izvješću petorice predsjednika. Što se tiče europskog sustava osiguranja bankovnih pologa, Slijedimo izvješće petorice predsjednika. Spomenuli ste e, dogovor između parlamenta i vijeća u izvješću petorice predsjednika. Kao što znate, u njemu su i oni koji predsjedaju Europskim vijećem i Europskim parlamentom. Među inima. E, to je također nešto gdje se vidjelo da je to karika u lancu bankovne unije koja nedostaje te jedno od stupova bankovne unije. U izvješću petorice predsjednika upravo se traži da se nastaviti raditi u tom pravcu, međutim da se to napravi u dvije faze u kojima će se odraziti i političke poteškoće koje postoje na tom planu, a koje moramo priznati. Hvala lijepa. Sljedeće i e, ima riječ Pervanš Beresa. Imate dvije minute za pitanje i tri za odgovor a onda ću dati sljedeći puta e, Pjeru. Jedan od e, dva povjerenika može odgovoriti ili svaki od njih. Hvala povjerenicima što ste došli na naš sastanak gdje govorimo o petorici predsjednika, ali molim vas da kada dolazite na naš odbor da ne govorite samo o e, tom izvješću e, već ste spomenuli paris Rim i Berlin, iako u tom izvješću ima jako puno prijedloga za koje se nadam da ćete ih e, vi preuzeti. E, nije pitanje u tome slijedimo li mi izvješće petorice predsjednika, već hoćemo li mi poboljšati ekonomsku i monetarnu uniju i obraniti od rizika do kojih je došlo kada se govorilo o Grexitu, te omogućiti da građani imaju više radnih mjesta i da bolje žive. Moram reći da me mnoge stvari brinu kada čujem vaše prijedloge. E, vi želite uspostaviti novo vijeće za konkurentnost i e, pitanja i tijelo za fiskalna pitanja. Ali čemu? Govorite da ćete sve prevesti u dvije faze. Prva faza bi e, bila prijetnja, a druga faza bi e, bio onaj privlačni element. Međutim, taj se privlačni element nikada ne uvede. U prijedlogu parlamenta bila je u tom smislu jedan važan prijedlog koji ne traži da bi se proveo da se izmijene europski ugovori, koji govori upravo o eurozoni, ali tu komisija treba dobro odraditi svoj posao, ne ispitivati godišnji rast, već jednostavno treba proučiti kakva je agregatna potražnja i kakve investicije rade države članice u vlastitom proračunu. I još nešto o osiguranju pologa. Želim vam samo reći da vam želim e, sve najbolje. Hvala, prekoračili ste vrijeme. pjer, izvolite. Pa da, e, doprinos parlamenta je e, ključan. Prvo, moram vam reći da je izvješće petorice predsjednika nije samo jedan koji daje komisija, već su ga načinila petorica predsjednika, uključujući i predsjednika parlamenta koji na taj način prenosi ono što parlament misli. Međutim, svejedno dijelim puno toga što ste rekli. Bilo bi greška da imamo mm, prvu fazu koja će se baviti disciplinom, a druga faza koja se, će se stalno odlagati. Budući da u drugoj fazi trebamo produbiti demokraciju. Potrebne su nam e, obje faze i moramo o njime razmišljati istovremeno. I e, insistirao sam na činjenici da odno moramo početi raspravljati u drugoj fazi. E, naravno da je potrebno uzeti u obzir političke elemente, referendum koji će zvrati u jednoj e, važnoj velikoj zemlji i tako dalje. Bez obzira na sve to moramo na sve ovo gledati cjelovito. Što se tiče procjene situacije u eurozoni i zato upravo trebamo tako jedno proračunsko vijeće, trebamo vidjeti e, kakve će biti proračunske posljedice na cijelu eurozonu. A mislim da upravo tu komisija mora voditi glavnu riječ koja i pripada. Ne smijemo u prvoj fazi uvoditi nužno nova tijela što se tiče te bankovne unije, ja sam u njoj sudjelovao od samog početka, dakle e, prva će e, bit će dakle tri faze od koje će treće biti e, jamstva pologa i mislim da moramo također izvući lekcije iz nekih loših iskustava, naročito na Cipru. Hvala i profila još jedna minuta, ako želite još nešto dodati, ne. Bent Luke ima riječ. Dobar dan, gospodine Moskovici. E, želim vas pitati nešto jer ste E, govorili u jednom intervju o potrebi da imamo europsku riznicu europskog ministra financija. Vi ste rekli da bi to bilo jako dobro da imamo tako europskog ministra financija koji će voditi e, riznicu i proračun. E, jedan je britanski kralj smatrao da nema E, zemlju i da nemaš puno što raditi. Bio to Ivan bez zemlje. Dakle, što mislite e, kako će biti situacija i kako vi mislite da će se tako ministarstvo financija uklopiti u sustav proračuna koje bi bile njegove ovlasti, na koji bi on način radio i biste li e, mu dali dodatna sredstva, ako da, onda koliko? i koliko bi e, poreznih e, prihoda njemu dali na raspolaganje. Francuski ministar financija, kad ste vi bili francuski ministar financija, ne znam što ste vi tada napravili. Mislim da ste e, tada imali određene stavove, a što ćete napraviti sada? Što ćete napraviti dati u ruke Europskoj uniji, a što državama članicama? Hvala. Kao što sam eh, vam eh, eh, kao što sam rekao, mislim da je sada došlo vrijeme za raspravu. A u takvoj debati mnogi relevantni dionici mogu se javiti E, i s obzirom na to da su mišljenja različita, mislim da je sasvim logično da e, povjerenik zadužen za e, pitanja financija kaže svoje mišljenje. S obzirom na sve probleme u eurozoni, počelo se govoriti i o financijskim kapacitetima eurozone koji bi se moglo nazvati i proračunom eurozone ali e, onda koje su ovlasti, da li samo stabilizacija, dakle, da li dodjela sredstava ili redistribucija sredstava. E, tu je zapravo vezano zato i pitanje vlastitih sredstava Europske unije. E, Mario Montić dati o tome svoje mišljenje. Govorimo i o porezu na financijske transakcije na kojem rade 11 zemalja članica i koje prilično dobro napreduju. Također govori se i upravljanju eurozonom kako bi se ista mogla poboljšati, kako treba predsjedavati euroskupinom e, na permanentan način ili ne, kakve su uloge komisije, e, primjerice vijeća parlamenta. Dakle, to je nešto e, gdje gledamo kako se time upravlja uvijek u euroskupini. A vidjeli smo sve poteškoće vezane za to kada se radilo o Grčkoj. Dakle, mislim da e, možemo imati suprostavljena mišljenja e, i ovdje među vama imate različita mišljenja. Ali niste odgovorili na moje pitanje. I ja mislim da tu pokazujete nedostatak poštovanja prema parlamentu. Pitao sam vas e, koliko će iznositi taj paket koji će se dijeliti. Ja vas, e, vi ste uvijek svi isti pristup. Ja sam se jednostavno rekao da pitanja ima e, puno, da je mnogo toga različito. Imam još e, pitanja, mogao bi ga uputiti povjereniku Dombrovskisu. Što vi mislite o ovim financijskim e, resursima koje bi ovaj ministar imao na raspolaganju? U ovoj raspravi koncentriramo se na jačanje ekonomske i monetarne unije i na provedbu izvješća pretorice predsjednika. Imamo iz e, zemalja članica koji daju svoje doprinose i to pozdravljamo. Ispremni smo o njima raspravljati kada u kad ona iznesu ravnotežene prijedloge. Hvala vam. I u govoru Junkera pred parlamentom spomenut je ESM. Sada riječ ima Mihael Torer, veli predsjedavajući. Hvala vam. Hvala vam, povjereniče Moskovici i Dombrovski. Hvala vam što ste danas došli. Ja bih se povezala na ovo što je rekao predsjednik Juncker. Govorilo se o pojednostavljivanju e, politika, govorili se o zakonodavstvu u paketu šest e, mjera te o paktu za stabilnost. On je rekao da bi se zakonodavstvo trebalo revidirati. Zanima me koji su planovi komisije s tim u vezi. Što je s vašom komunikacijom o fleksibilnosti? Hoćete li to eh, ozakoniti? Hoćete li to pretočiti u zakonodavstvo? Moje drugo pitanje je Europski parlament je usvojio broj čitav niz rezolucija amandmana koji pokazuju da želimo eh, formalni okvir o insolventnosti o svakoj zemlji članici. Zanima me što ćete vi izraditi s tim u vezi hoće li se to odnositi samo na članice eurozone ili na čitavu Europsku uniju? I imate li e, namjeru, dakle, s tim u vezi izrađivati zakonske prijedloge? Hvala vam. Tko će odgovoriti? Izvolite, povjereniče Dombrovski. Da, imamo dakle dva pitanja. Prvo se tiče paketa šest mjera. Jedan od pravaca u kojem sad idemo je poboljšanje makroekonomskog upravljanja u Europskoj uniji. Također tu je provedba te primjena paketa šest mjera te paketa dviju mjera. To je dakle u našem programu. I Izaći ćemo sa konkretnim prijedlozima tijekom idućih tjedana, odnosno mjeseci. Što se tiče revizije paketa dva i više smjera i o tome se razgovara, da kako moramo identificirati koje su potrebe, koji su sektori gdje je potrebna zakonodavna revizija i ukoliko se to bude smatralo potrebnim, tada ćemo se koncentrirati na ciljanu reviziju onih eh, sektora Mm, koje valja revidirati ukoliko dakle se dođe uopće do zaključka o toj potrebi. Potom spomenuli ste fleksibilnost i komunikaciju. Kao što znate komunikacija o istoj se obavila u sklopu pakta o stabilnosti i rastu i upravo je to naznačeno u samoj komunikaciji. Potom drugi dio pitanja o insolventnosti, o zakonima vezanim uz insolventnost. To je nešto širi prijedlog, međutim kad razgovaramo o razvoju bankovne unije, dakle tijekom prijedlogu o EBS-u, gledamo makroprudencijalna pravila, dakle što se može učiniti kada je riječ o jačanju bankovnog sektora, o nadzoru istog. Ali kako koristiti EBS i fondove na određeni način. Također razmatranje o ovom sektoru tiče se nekih zakonodavnih odredbi koje se ulaze u zakon o insolventnosti. Međutim, to nije e, nešto u vezi s čim ćemo izrađivati zakonodavne prijedloge u skoroj budućnosti. To je nešto što tek uzimamo u obzir u kontekstu jačanja makropudencijalnih e, pravila. Jedno kratko dodatno pitanje. Kada možemo očekivati prijedlog o transpoziciji pravila o fiskalnom paktu? Ta promjena traži promjenu osnivačkih ugovora. Dakle, time se treba baviti u tom kontekstu, dakle, po logici petorice predsjednika, odnosno njihovog izvješća, to dolazi u drugoj fazi. Međutim, mi to podržavamo i to ćemo predložiti čim je moguće. Hvala. Dimitris Papadimulis. Hvala vam. Gospodine Moskovici, koliko usporedite stvarnost u eurozoni sa prijedlozima koje iznosi komisija ili dokument, odnosno izvješće petorite predsjednika, onda možemo biti razočarani. Imamo vrlo upornu, visoku nezaposlenost. Gospodarstvo se ne oporavlja, privatni javni dug raste, a nejednakost je sve veća. Nejednakost na nacionalnoj razini kao i ona u Europskoj uniji. Spomenuli ste da je Europi potrebno više solidarnosti i više demokracije ukoliko to uzmemo u obzir, onda e, je bolje da se koristimo metodom zajednice, ne međuvladinim, međuvladinim metodama. Sada vidimo da Eurogrupa donosi odluke, komisija stoji po strani, a parlament gotovo da i ne postoji. Također više solidarnosti znači prijenos plaćanja Govorimo o tome da će to ići nakon razdoblja 2017. i nakon tog razdoblja nećete uzimati u obzir e, promjene, moguće promjene u eurozoni, a mi vidimo da su te promjene potrebne. Dakle, stvarnost e, je vrlo restriktivna, vi ste jako spori, a kad kad idete i unatrag. Dakle, sve se odgađa u grčki kalendi. Moje pitanje je sljedeće, budući da je eurozona proširena zona njemačke marke, što ćete učiniti u vezi s tim? Hvala vam. Tko bih htio odgovoriti? Čini mi se da je pitanje bilo umešeno meni, pa ću odmah sada reagirati. Mislim da je druga faza ona koja je odlučujuća, bez daljnjega. I po treći puta kažem da zaista moramo odmah početi raditi na fazi e, broj 2, a ne e, najprije jednu fazu, a nakon toga drugu. U protivnom ćemo se naći onim problemima o kojima je govorila gospođa Beres. Ja se zaista e, zalažem za E, metodu zajednice i zaista ne mislim da ćemo probleme riješiti tako što ćemo stalno osnivati nova tijela. Ipak mislim da postojeće ustanove trebamo poboljšati i to jest cilj prve faze. Moramo poboljšati neke stvari, primjerice i odnose između komisije i parlamenta. Ne moramo nužno mijenjati e, temeljne ugovore, iako to ne možemo isključiti kasnije. E, zato e, vas e, molim da kolektivno i pojedinačno budete ambiciozni po tom pitanju. Što se pak tiče ciljeva o kojima ste govorili, koji su i pitanje kojim se bavi vaš odbor, a to žele i građani, a to je više rasta i više radnih mjesta. Trebamo biti učinkoviti, molje upravljati, to je, će biti ključ rješenja, a također treba imati više demokratske zastupljenosti. Komisija uvijek želi raditi na daljnjoj konsolidaciji proračuna, e, a sa proračunskim posljednjima koje će biti neutralne, a drugo, reforme treba nastaviti i e, mislim da se u budućnosti treba uzeti u obzir pitanja nejednakosti i e, nakon toga trebamo se baviti ovim prijedlozima vašeg odbora. Hvala. Pitanje je bilo doista široko. Komisija se bavi ovogodišnjim europskim semestrom. On je orijentiran ka stvaranju rasta i novih radnih mjesta. Ukoliko pogledate prioritete europskog semestra, vidite da se tu stimulira investicija, da se stimulira investicija u konkurentnost, kako pogledate monetarnu politiku Europske unije, uključujući kvalitativno popuštanje, vidjet ćete da se dosta napora ulaže kako bi se ojačao gospodarski oporavak Europske unije i eurozone. I to je nešto što ćemo, na čemu ćemo nastaviti raditi. Thank you. Uh, Hvala vam, Filip Lambert. Hvala vam, predsjedavajući. Iskreno govoreći, kada vas slušam, ne dobivam osjećaj hitnoće koji nam je potreban, a on nam je potreban kako bismo spasili euro, a s njim i projekt europskih integracija. Mislim da vidim, postoje dvostruka hitnoća. Prošle, go, prošlog tjedna ste pokazali da možete biti vrlo određeni u svojim odgovorima, naročito evo kada u kontekstu izbjegličke krize. Međutim, u makroekonomskom smislu bez mehanizama financijske solidarnosti euro je osuđen na propast. Vi ste se dotaknuli financijske solidarnosti u privatnom sektoru, tu je bankovna unija, hvala vam na tome, ali ja nisam još ništa čuo kada je riječ o financijskoj solidarnosti u javnom sektoru. E, želim vas pitati želite li vi raditi u smjeru stvaranja proračuna eurozone i kako ćete to financirati. Kojom vrstu tom oporezivanju, to doprinosa. Ukoliko to nemate na umu, onda uskoro više nećemo imati euro. Međutim, tu je politička hitnoća, zato što je ovo što vidimo potpora za daljnju integraciju Evropske unije, da se to povlači, da se povlači ta potpora i to dosta brzo i zato se evo morate pozabaviti ovom, ovim dvostrukim izazovom. o vidimo da rastu nejednakosti, vi govorite o rastu u radnim mjestima, a Postoje milijuni Evropljana koji imaju radno mjesto, a siromašni su. Dakle, siromaštvo, nejednakost i nedostatak političkog legitimiteta ovo sada je ispod svake razine. Imam zato dva pitanja. Kad je o nejednakosti, možete revidirati postupak za makroekonomsku ravnotežu koji su pokazatelji za to. Ovaj parlament je tražio da se stave indikatori za nezaposlenost, efikasnost resursa, cijenu rada, i tako dalje. Nisam postavio drugo pitanje, ali govornik je prekinuto strane predsjedavajućeg, veli imamo nova pravila i moramo ih sadržati. Dobro, hvala vam, kaže povjerenik. Što se tiče fiskalne unije, kada pogledate izvješće petorice predsjednika, vidimo da se ono bavi tim pitanjem. i da predlaže fiskalnu, fiskalnu stabilizaciju eura, to je dakle ta nova funkcija, kako bi se bolje nosili sa krizama na nacionalnoj razini, koja to ne može sama podnijeti, ali ovaj prijedlog prema izvješću predviđen je također u drugoj fazi kao kombinacija konvergencije i donošenja odluka vezano uz nacionalni proračun. Dakle, to bi trebalo vršiti funkciju automatskog stabilizatora eurozona, to se nalazi u ovom izvješću u drugoj fazi. I za stvaranje ovog stabilizatora potrebno je još e, raditi na njegovom stvaranju, dakle tu ćemo čekati izvješće stručnjaka koje je spomenuto u drugoj fazi i predstavit ćemo e, bijelu knjigu do 2017. I ovo će biti jedno od pitanja kojim ćemo se tamo baviti. Dakle, fiskalna unija je zasigurno dio izvješća petorite predsjednika i bit će predmetom e, nastavka rada na dokumentu. Ja mislim da mogu dodati da smo i ja i opća uprava Ekofina spremna raditi na ovim pitanjima o e, borbi protiv nejednakosti i to su uglavne kvalitete javne e, potrošnje. Hvala vam. Ono što se tiče demokratske odgovornosti, Eurogrupa je vaš primjer neodgovornosti i netransparentnosti. Što planirate učiniti s tim u vezi? Ne možete reći da to traži promjene osnivačkog ugovora jer se Eurogrupa tamo uopće ne spominje. Tamo se nalazi kao neformalno tijelo, veli predsjednik. U redu, što se tiče demokratske odgovornosti, pa mi izrađujemo niz prijedloga o tome kako ojačati našu suradnju sa Europskim parlamentom, za nacionalnim parlamentima, to je nešto što sam rekao u svojim uvodnim riječima. Što se tiče Eurogrupe, mi ovdje ne predstavljamo Eurogrupu, već Europsku komisiju, ali jasno da tome želimo također povesti širu raspravu, kako da informacije koje dolaze iz vijeća budu, da budu dostupne javnosti. Hvala vam, sljedeći govornik. Hvala vam. Dobro šetak Evropske ekonomske monetarne unije je naslov ovog dokumenta Žana Kloda Junkera, to je izvrstan naslov, uključuje sjajne fraze poput konvergencije, prosperiteta i socijalne kohezije. Gospodine Dobrovski, moje pitanje je za vas. Na osnovu ovoga vi ste predložili ovom odboru da ćemo nam trebati promjene osnovnih ugovora. Dobro, kada, kako, koji su rokovi, koji su vaši rokovima po, vami, po vama, koje ćete tu zemlju uključiti. Međutim, moje srž pitanja je za vas, eh, gospodine Moskovici. Prošle godine ste, sa vas u parlamentu pita priznajete li visoku razinu nezaposlenosti u Europi, visoku razinu siromaštva, ljudi u Grčkoj umiru u velikom broju i rekli ste da to nije Europa koju vi želite i koju poznajete. Međutim, Ove godine vidimo da je Grčka i dalje ponižena osramočena, osramoćena upravo od strane vaše organizacije, ljudi koji u njoj rade. Evropa je u blokadi, vidimo da se zatvaraju granice, a rješenje koje vi imate je paket 2 i šest mjera. Jedini paket 2 mjera je naziv jedne pjesme, koje obuhvaća riječi zaključan, lunatičan. Vidimo da su ljudi ozlojeđeni, oštećeni, da su siromašeni u ovoj Europi. Pitanje je što će se dogoditi kada ničeg ovog ne bude, kada više ne bude eura. Htio bih čuti vaš odgovor na pitanje što ćemo sa svim ovim siromaštvom, ili ova Europa i dalje jednaka ono koju više ne prepoznajete dobro što se tiče osnivačkih ugovora. U ovoj e, fazi nemamo poseban prijedlog o tome kada će doći do promjena osnivačkih ugovora. U izvješću petorice predsjednika predlaže se podjela u dva dijela, dakle prvi dio da se do 2017. vidi što možemo učiniti bez promjena osnivačkih ugovora, što možemo učiniti dakle sada bez ovih zakonodavnih promjena. I tada ćemo osnovati, osnovati grupu e, stručnjaka koji će izraditi prijedloge za drugu fazu provedbe izvješća petorice predsjednika, a to će vrlo vjerojatno tražiti promjenu osnivačkih ugovora i to će biti trenutak u kojem ćemo pripremiti odgovore na ova pitanja. Dakle, sada nemamo rokove ili e, doseg ove promjene osnivačkih ugovora niti koje će zemlje to uključiti. Promjena većih ugovora po definiciji obuhvaća sve članice Europske unije. Notre échange, monsieur Wolf. Dobro se sjećam gospodine Wolf, kada smo eh, razgovarali ranije, vi ste vrlo nijansiran eh, kada govorite o tim pitanjima. Ja ne ignoriram te probleme baš kao niti vi. Znamo koje probleme Europa ima, probleme s rastom, e, sa e, radnim mjestima i problemi s migrantima i ne govorim sada da neko misli ispravno, a drugi e, krivo. Ali ja jednostavno ne mislim da je rješenje isto koje vi nudite. Mislim da Europu ne treba smanjiti jer Europa o kojoj vi govorite, o koja ponižava, koja osakačuje nije ona Europa koju ja želim. Europa koju ja želim je ona koja će zaista pomoći Grčkoj, koja će pitanje migranata rješavati na humani način, a ne da se daju ksenofobni i ultranacionalistički odgovori. Europa koju ja želim je Europa koja se može politički izgraditi. I mislim isto ono što je rekao predsjednik Juncker pred ovim parlamentom, problem nije što Europa ima previše, već premalo. I mislim da trebamo uvijek jedan europski, odnosno proevropski odgovor dati. Hvala sada Bernard Monod. Gospodine povjereniče, kako e, idemo od jednog e, njih izbora do drugih, europljani se sve više brinu jer brinuje migranti, brinu je nezaposlenost, nedostatak rasta. Jedine rješenje koje dajete je Europska ekonska i monetarna unija. I bez obzira što imate neuspjehe, vi i dalje tjerate u tom pravcu, a izvješće petorice predsjednika nije ništa bolje našla, već da se nađe e, ekonomska financijsko upravljanje. Zašto ne na svjetskoj razini kao što predlaže primjerice Žaka Tali. Dakle, ovdje ljudi koji nisu izravno demokratski izabrani, to žele e, nametnuti i žele to dovršiti do 2025. godine. Da li govorite o e, referendumu svih stanovnika? Naravno da ne. I isto tako, još jedno bitno pitanje koja će biti stvarna dodana vrijednost ministra financija i riznice eurozone. Čemu se služiti takva ekonomska i monetarna unija? jer ja stalno ponavljam da je ova jedinstvena valuta problematična. Ali za koga radite tu e, federalističku Europu? Za multinacionalne tvrtke? Želite li stvoriti federalno tijelo? Želite li ojačati ovlasti visokih europskih dužnostnika? Je li to zbog Maastrichta? Ne, jer već 20 godina evropljani stalno pate od loših posljedica vaših prijedloga. I kao što e, ovo je zapravo neka vrsta Europskog sovjetskog saveza, kao što je to rekao jedan ruski disident, živio sam u vašem neuspjehom. I ti su programirali kraj eura. E, neću se sada specijalizirati odgovorima vašem klubu zastupnika, gospodine Monokao i obično. Vi ste, čuli smo iz vaših usta puno slogana koje ste osim toga iskrivili. Izvješće petorice predsjednika i jednostavno su predsjednici europskih ustanova koje sada postoju i kao takve su legitimne. Međutim, jednu se stvar rekli i to me stvarno šokiralo. Sjedim kraj Valdisa Dombrovskog. Ja sam od 1997. do 2000. godine bio ministar za europska pitanja. Neke države e, su se E, uspjele izvući i propatili su zbog sovjetske vlasti. Zemlja gospodina Dombrovska je među njima i oni nemaju nikakvu nostalgiju prema Sovjetskom savezu. Ti su se zemlje okrenule Europi koja im je raširenu ruku primila. I e, ovo što ste vi rekli, ova referenca na Sovjetski savez, pokazuje da se vi zapravo nedostojno ponašate kao europski zastupnik. Hvala vam. Ja mislim da je Pierre sada dao jedan jako dobar primjer. E, istina je, suočavamo se sa euroskepticizmom, ali najbolji odgovor koji možemo dati je da se osiguramo u gospodarski rast, da osiguramo prosperitet i osjećaj za pripadanje Europskoj uniji u budućnosti i da pokažemo europskim građanima da im je bolje uz Europu nego bez nje. Thank you. Yeah. Oui, pour répondre à monsieur Moscovici, ce, ce que vous venez de dire ne correspond Moram jednostavno odgovoriti gospodinu u Ono što ste vi rekli e, nije točno jer su se sve te zemlje okrenule novoj Rusiji. A što se tiče prosperiteta i pune zaposlenosti, o tome se govori već 25 godina, a događa se upravo suprotno i e, neće se poboljšati. Hvala. Svi se slažemo da jedan od prvih koraka koje je nužno poduzeti uvođenje programa za depozitarne agencije. Čuli smo da se govori o solidarnosti, o moralnoj opasnosti, ali i o disciplini. Pitao bih oba povjerenika, vjeruju li da nam je potreban napredak e, po pitanju discipline prije nego što možemo započeti sa depozitarnim agencijama ili to nije nešto što je nužno još jedno pitanje za gospodina Moskovicija. Svi se slažemo da nam je potrebno više demokratskog legitimiteta i odgovornosti kroz cijeli integracijski proces koji je u tijeku. Gospodine Moskovici, vi ste spomenuli e, riječi gospodina Junkera kada je govorio na plenarnoj i vjerujem da je on govorio o uspostavljanju posebnog parlamenta za eurozonu. I zanima me što gospodin Moskovici misli o tom prijedlogu. Postoji li tu kakva razlika o mišljenjima ili sam pogrešno shvatio? Hvala. Valdis? E, što se tiče e, programa osiguranja štednje, Više se radilo ovdje o određivanju slijeda, jer jasno, dokoliko želimo produbiti ekonomsku monetarnu uniju, moramo raditi i u smjeru veće solidarnosti i u smjeru većeg raspodjela suvereniteta. I moramo se pobrinuti da svi slijede ista pravila. Duh izvješća Petra predsjednika je takav da smatramo da se paralelno treba raditi na obje stavke. Dakle, mislim da će biti važan zadatak Europske komisije pronaći tu ravnotežu između više suvereniteta i više raspodjele rizika, ukoliko želimo doći do sporazuma ili dobiti odobrenje svih su zakonodavaca. Što se tiče parlamenta eurozone, nema nikakvih e, razlike u mišljenjima s predsjednikom Junkerom. Nisam nikad htio stvoriti instituciju koja će biti drugačija od ove. Imao sam sreću da sam bio i e, zastupnik u parlamentu, čak i potpredsjednik, e, bio sam predstavnik Francuske u vijeću, e, kako u općem, tako i u Ekofinu, a sada sam u komisiji i Europski parlament je parlament eurozone. Ono do čega može doći, ali to je nešto o čemu vi morate odlučiti. To su različite forme organizacije unutar parlamenta gdje bi zastupnici e, država koji su iz eurozone mogli htjeti ojačati e, nadzor nad odlukama koje pojedina tijela donose o eurozoni. O tome bi trebali razmišljati zastupnici, klubovi zastupnika i predsjednik parlamenta. To je smisao mog prijedloga. Što se tiče pak pitanja e, E, ekonomske unije. Kada se o tome počelo govoriti, ja sam bio franski ministar financija, a Michel Barnier je bio povjerenik. I vidjeli smo da e, trebamo održati solidnost naših banaka. Moramo napraviti stvari u tri e, e faze, analizu, dakle sanaciju i sada je ova treća etapa kojoj bi trebalo pristupiti. Hvala vam. Dakle, to je ta treća faza, nadzor, sanacija i zatim štedni ulozi. Naravno, razmatramo i ovo pitanje organizacije rekao sam i na ekofinu da Kada ćemo imati znatan proračun eurozone, moći ćemo se i baviti pitanjem e, kako bi trebalo dosljedno mobilizirati te resurse. Dakle, u potpunosti se slažemo oko tog načela. je sljedeći ima riječ. Hvala lijepa. E, za razliku od e, naslova samog izvješća i o kojem smo govorili, mislim da ono što stvarno nedostaje u tom izvješću je pitanje zaposlenosti, jer to je trebalo biti okosnica izvješća, a ovdje se samo o zaposlenosti govori kroz prizmu konkurentnosti. Dakle, socijalni aspekt Europe se ovdje zaboravlja. Iako nam je predsjednik Juncker rekao prije godinu dana da će ova komisija, komisija posljednje šanse za Europu, eh, organizirati jednu socijalnu Europu druga stvar vezana za ovo izvješće da ono zapravo potvrđuje e, različite mehanizme i tijela koje su zapravo već na izmaknu u paket dvaju ili šest mjera. Kolegica Beres u svom izvješću dobro ukazuje na to da te e, mehanizme treba revidirati. Bez obzira gdje u Europi e, u kojoj državi jednostavno vidimo da e, javna ulaganja, produktivna javna ulaganja osporavaju e, javnu, uspravaju javnu potrošnju. Hvala vam ipak da ste došli e, k nama i mislim da bi bilo jako dobro da su s nama bila ovdje i neke od petorica predsjednika, naročito onih koji nisu došli na ovaj sastanak, odnosno koji nisu demokratski izabrani. I e, moramo vidjeti da mi u našem klubu smatramo da nema dovoljno odgovornosti za propast Grčke. Tko će biti odgovoran? MMF, e, Europska središnja banka i tako dalje. I isto tako... Oprostite. Dakle, tko će uzeti riječ? gospodin Dobrovski. Hvala vam. Dakle, cijeli niz pitanja smo imali najprije što se tiče nezaposlenosti. U uvodnim opaskama spomenuo sam da u kontekstu prerade europskog semestra e, postoji jasna namjera da se bolje upotrijebi pokazatelje zaposlenosti i socijalne pokazatelje za makroekonomske analize. Dakle, to je nešto što planiramo provesti. No izvješće Petra predsjednika ne nudi sve odgovore na sva pitanja. Postoje i druge inicijative komisije koje se bave nezaposlenošću i već ove godine planiramo predložiti jedan paket za zapošljavanje gdje ćemo se baviti cijelim nizom e, važnih pitanja koje se bave pitanjem nezaposlenosti, e, problem nezaposlenosti, primjerice neuparenost vještina, profesionalno osposobljavanje, cijela životno učenje, učinkovita rekvalifikacija, dugoročno nezaposlenih i tako dalje. I također jamstvo za mlade, to je jedna inicijativa koju je na sebe preuzela ova komisija od prethodne komisije i na temelju prethodnih odluka vijeća i nastavila na tome raditi prioritetno, uključujući i pruženjem dodatnog financiranja jamstva za mlade kako bi države članice mogle provoditi ga bez da se suočavaju sa određenim proračunskim ograničenjima. Ne bih se složio s analizom da novi dogovor oko Grčke da je neuspjeh. Mislim da je to velik uspjeh što smo uspjeli doći do sporazuma usprkos vrlo nezahvalnim okolnostima, i kontroverznim raspravama. Grexit bi bio pravi neuspjeh. Ono na što se sada moramo sredotočiti je provedba programa, provedba strukturnih reformi koje su dogovorene, vraćanje financijske stabilnosti Grčkoj i vraćanje Grčke na put gospodarskog rasta. Komisija je posvećena radu, nastavku rada, kako bi se pobrinula da ovaj program ispuni svoje ciljeve. Hvala. vam. Zahvaljujem Ivana Malatiću. Zahvaljujem predsjedniče, dobrodošli gospodine predsjedniče, povjereniče. Rekla bih da mislim da vrlo dobro odrađujete svoj posao e, što se tiče pojednostavljivanja procesa europskog semestra i vaše posjete državama članicama su također e, vrlo dobra stvar gdje podižete razinu informiranosti i stvarate rasprave o reformama koje je nužno provesti. To je također od velike važnosti. U izvješću naglašujete potrebu za snažnijom koordinacijom gospodarskih politika, ali pitala bih također planirate li i kako osnažiti koordinaciju između gospodarskih politika i svih drugih politika. Govorili ste sada o zapošljavanju, ali imamo tu i koheziju, inovaciju, istraživanje, digitalizaciju, pametnu specijalizaciju, urbanu agendu i mnogo drugih politika. U velikom broju država članica čuo sam e, da smatraju da im nedostaje veća koordinacija sa razine komisije. To je prvo pitanje, a drugo je e, više vezano uz hrvatske specifičnosti. Ovih dana u Hrvatskoj se provodi javna rasprava o vladinom rješenju pitanja švicarskog franka. Koji je vaš stav o tome? Znam da je glasnogovornik rekao da je prerano reagirati na to, s obzirom da se još uvijek radi o prijedlogu, zakon još nije usvojen, no mislim da bi vaše mišljenje o tom prijedlogu bilo e, mnogo korisnije već ex post stav nakon što se zakon već usvoji. Dakle, zahvalno bih bilo ako imate što reći o tome. Dobro, što se prvog pitanja tiče koordinacije između pojedinih politika. Ja Ovdje bih vas uputio na radni program komisije koji obuhvaća različite politike i nudi sveobuhvatnu sliku toga što radimo i koja je naša vizija za Europu. Mislim da su zapravo odgovori na to u radnom programu komisije, a europski semestar naravno jedna posebna aktivnost i ono što smo već tijekom ovog europskog semestra odradili i sa čime ćemo nastaviti u nadolazećem, e, mislim da je zapravo da ga usredotočimo na ključne socioekonomske izazove sa kojima se suočavaju države članice. Dakle, nećemo pokušati odgovoriti na sva pitanja kroz europski semestar, e, već ga pokušati usredotočiti na ona ključna pitanja. Što se drugog pitanja tiče e, zajmova u švicarskim francima. To je pitanje s kojim se suočava nekolicina država članica i trenutno razmatramo neke od prijedloga, primjerice one Hrvatske i Poljske. E, načelno govoreći, e, može se smatrati odgovarajućim države članice provodu, provedu mjere kojima će se olakšati situacija štedišama, no mora se poštivati načelo slobodnog kretanja kapitala i mjere moraju biti proporcionalne. Dakle, trenutno se bavimo tim pitanjem i hrvatsko i poljsko zakonodavstvo se tek usvaja, ne možemo dakle u potpunosti dati svoj stav, no što se Hrvatske tiče, već smo e, dali tijekom ovog europskog semestra preporuku za državu članice, da je, naglašavajući da je nužno pronaći rješenje koje je proporcionalno, pravično, koje ima pravno utemeljenje i koje će zapravo pomoći onima koji su u najviše ugroženi. Dakle, pitanje je da li nacrt tog hrvatskog zakonodavstva odgovara ovim kriterijima. Hvala vam, Udo Bulman. Povjerenici komentari se mogu sažeti u jednoj rečenici. Imam osjećaj da situacija na terenu se brže razvija od naših zamisli, koncepata. Države članice još nisu izašle iz ovih šokova financijske krize, bore se sa nezaposlenošću mladih koja je ponegdje 25%, još se nisu ohvatili koštac sa reformama kako bi to trebali. Naravno, dinamički gospodarski rast e, se nije vratio u Europu. Suočeni smo sa situacijom gdje u nadolazećim godinama moramo integrirati milijune izbjeglica I nadamo se da će se to dogoditi na način na koji je gospodin Moskovici to opisao sa humanitarističkim pristupom. No što to znači što se tiče naše fiskalne strategije, kakve dodatne poticaje možemo tome dati kroz prvu fazu kako bismo se mogli nositi s ovim problemom. U Njemačkoj imamo iskustava sa integracijom izbjeglica nakon drugog svjetskog rata integrirali smo milijune, no to je bilo u razdoblju gospodarskog rasta, a moramo vidjeti kako se može to sada dogoditi. Dakle, moramo razmotriti temeljne reforme, ne bismo trebali imati poticaj tek u drugoj fazi, jer možda nećemo doći do nje e, ukoliko ne počnemo djelovati odmah. Dakle, zanima me koji je vaš dojam na temelju vaših razgovora sa ministrima financija Dakle, kakve mogućnosti postoje koji potencijal bi se mogao iskoristiti da se rezultati postignu kratkoročno? Po definiciji, mi nismo ministarstvo unutarnjih poslova, mi smo povjerenici koji sjedimo u okviru skupine i na ekofinu. Mislim da nas zapravo stvarnost nije e, E, prešla, e, mi moramo odgovoriti na mnoge izazove, na mnoge demokratske izazove i predsjednik ne može dati odgovor na sve, a bolja demokratska kontrola na eurozonom je naravno bitna. Kakvo je stvarno stanje Europske unije najprije u gospodarstvu? Europska unija i eurozona sada je puno bolje otporna na šokove nego li 2007. 8. na primjer. Stvorili smo europski mehanizam za stabilnost koji ranije nije postojao. I također smo sanirali javne financije velikog broja europskih država. One su napravile mnoge strukturne reforme. U svakom slučaju danas je situacija puno solidnija došlo je do gospodarskog oporavka, međutim njega treba pospješiti i poboljšati. Ali Europska komisija je ona koja ima velike ambicije i moramo biti ambiciozni e, u Europskoj uniji. Tome govore izvješće petorice predsjednika NATO i mislio predsjednik Juncker kad je govorio o e, komisiji posljednje šance. Moramo stvoriti veće solidarnosti, e, moramo stvoriti e, nova pravila i moramo u budućnosti vidjeti kako se može osmisliti politička unija. Na neformalnom sastanku u prije par dana Ekofina i gospodin Gualtieri je bio tamo. Govorili smo o posljedicama na gospodarstvo priljeva imigranata. I mi smo to napravili prema našim pravilima. Moramo zaista paziti da se e, pakt o e, stabilnosti i rastu primjenjuje dosljedno. I e, Europski parlament i ministri financija igrat će tu svoju ulogu. Hvala vam, Werner Langen. Hvala. Moje su pitanja za gospodina Moskovicija. E, upravo ste naglasili važnost svih trio institucija i to da pripadate svima. Iznenađen sam zbog toga odgovorima koje ste do sada davali, ne samo danas, već od početnog vašeg saslušanja. Pokušav, ne dajete jasne odgovore, sastavnice dvije institucije koja ima pravo inicijative i trebali biste imati konkretnije odgovore. Tvrdite da se svatko može držati svojih uvjerenja, ali zapravo dajete više pitanja nego odgovora. E, ja zato imam za vas niz pitanja kako ćemo se nositi sa financijskom dimenzijom svojevrsna ministra financija eurozone e, da li bi ESM koji se temelji na dugu mogao postati svojevrsni proračunski instrument za Europsku komisiju, da li je to logika iza vašeg razmišljanja i ili se radi o tome da države članice i sm će u određenoj mjeri biti korišteni, a zatim će se, će se prebaciti na štedne uloge. Dakle, morate odgovoriti na naša pitanja, jasno staviti sve karte na stol. Gospodin Luke je pitao odakle će doći novac iz ESM-a i da li povjernik zadužen za proračun smatra da to treba doći iz proračuna. Dakle, što mislite o tome? Ja bih ovdje i sada želeo čuti odgovor o tome što komisija planira učiniti. A ne samo e, priča o prenosu rizika na male štediše. Hvala. No, je veux ce que, j'ai Moram vam ponoviti ono što stalno ponavljam. Bio sam u tri europske institucije, a danas sam u komisiji. Komisija je ona koja pokreće inicijative pod odgovornošću predsjednika komisije i radim s predsjednikom Dobrovski sam dobrovski pripremamo konkretna rješenja. U sljedećim mjesecima, rekao bih tjednima, načinit ćemo zakonodavne prijedloge vezane za prvu fazu izvješća petorice predsjednika o konkurentnosti o vijeću po proračunske politike. Dakle, to su sve bitne teme. Mi na njima radimo, i imamo konkretne odgovore. Osim toga postoji i druga faza koja je udaljenija od nas. Ona će početi 2017. godine. Jako mi je žao da zaista nitko danas nema još sva rješenja. Ali ono što je važno je da sada počnemo s debatom, a ne 2000 2017. Ja sam bio i u vijeću, kao što znate, i regi se da sam bio francuski ministar financija. Sjećam se francusko njemačko izjave koje su potpisali gospodin Merkel i gospođa, e, gospođa Merkel i gospodin Hollande e, oni su govorili o tim proračunskim pitanjima i upravo o tome sada raspravljamo. Moramo govoriti konkretno što je šire moguće. Ja ne mislim da imam sva rješenja, ali mislim da je u interesu svih da se govori o svemu što je aktualno, o problemima i da damo rješenja. Sada potpredsjednik Dombrovski, izvolite. Što se tiče ovog pitanja, mislim da sam već to komentirao. Dakle, nakon objave izvješća Petra predsjednika, Pojedine države članice nude različite predloge, zamislene inicijative i mi to sve pozdravljamo. No u krajnjoj liniji morat ćemo formirati uravnoteženu i sveobuhvatnu viziju toga kako napred. I to je ono na čemu radimo. Zahvaljujem Nina Gil. Hvala predsjedniče. Mnogo smo već čuli o izvješću Petra predsjednika i smatram da ono predlaže doista ključne reforme za osnaživanje i poboljšavanje fiskalnog i makroekonomskog upravljanja. Također vjerujem da su te reforme nužne, no ono što me brine je kako vi smatrate da će one utjecati na ne euro članice, one van eurozone. Pozdravljam ono što ste rekli prošli tjedan potpredsjedniče Dombrovski, da bismo trebali biti otvoreni, transparentni naspram državama članicama van eurozone, no postoji nekoliko stvari gdje bih željelo daljnja pojašnjanje, pojašnjenja. Izvješće kaže da bi trebali imati kreditni rating AAA kako u financijskom i gospodarskom smislu, tako i u onom socijalnom. To podržavam i to znači da socijalne države i tržišta rada mora dobro funkcionirati i da mora biti održive u svim državama članicama eurozone i tu pretpostavljam da mislite i na sve preostale članice, a ne samo na one u eurozoni. Također spomenuti referendum u moje zemlji i očito postoji niz pitanja oko eurozone i upravljanja eurozonom, mi bismo željeli, oni od nas koji su proeuropski orijentirani, e, željeli bismo čuti pojašnjenja o tome kako će to utjecati e, na naš rad i kako te informacije možemo upotrebiti u svojoj kampanji. I samo kratko pitanje o cijelokupnom cilju ovog izvješća. On je da se u budućnosti izbjegnu drame poput ove u Grčkoj i postoji cijeli niz zadrški po pitanju rada trojke, a osobito zabrinjavajuće da kada je Grčka, kada se bavila poreznim reformama, ne znam da li je to istina, ali tako sam ja to shvatila, trojka je pokušala to spriječiti. Govornica je prekinuta. Ko će odgovoriti prvi? Valdis. Hvala. Prije svega što se tiče inicijative o produbljivanju ekonomske monetarne unije i transparentnosti i otvorenosti naspram e, zemalja van eurozone, e, to je načelo koje uvelike podržavamo i sve inicijative koje se bave unutarnjim tržištem također će biti primjenjive na svih 28 država članica. Dakle, to je opće načelo. Naravno, znamo da nisu sve države članice spremne na dublju suradnju u svim politikama i u ovom slučaju naravno postoji prostora za određene aktivnosti unutar eurozone ili eurozone plus, čime bi se otvorili i ka onim zemljama, državama članicama koje su spremne pridružiti se pojedinim inicijativama kao primjerice Bankovne uniji. Dakle, to je otvoreno i državama članicama van eurozone. Do sada niti jedna se nije pridružila, ali načelno ta mogućnost postoji. Planiramo dakle nastaviti takvim pristupom i primjerice upravo preko vikenda raspravljali smo ne na razini eurozone već kao ECOFIN gdje sudjeluju svi ministri financija što je još jedan pokazatelj našeg pristupa. Nadalje što se tiče programa u Grčkoj. Znamo da je jedan od problema tijekom pregovora upravo bio opadanje povjerenja između grčke vlade i njihovih partnera, dakle drugih država članica eurozone i potreban je bio velik napor da se pomire te razlike, da se dođe do sporazuma. No jedna od posljedica tog pomanjkanja povjerenja je da je program snažan front-loading doživio, prebacivanje sredstava na početak, kroz cijeli niz mjera donesenih u kratkom vremenskom roku, a znamo da je Grčki parlament zakonodavno usvojio tri paketa, velika paketa reformnih mjera prije nego što su na raspolaganje stavljena ikakva sredstva Grčkoj. No čini se da se sada stvari vraćaju na svoje, postoji jasna posvećenost svih velikih političkih stranaka u Grčkoj ovom programu. Hvala, Darius Rozati. Yes, uh, thank you, chairman. Hvala lijepa, predsjedavajući. Pozdravljam dvojicu povjerenika. A, moje se pitanje odnosi na fiskalnu uniju. Izvješće petorice predsjednika daje prijedloge o uspostavljanju fiskalne unije. To je s političkog stanovišta vrlo daleko sežan prijedlog jer je politički vrlo kontroverzan. O toj se temi danas raspravljam većinom e, zato što uključuje i fiskalne transfere među e, europskim državama. Moram reći, izvješće tu nije jako uvjerljivo. Ako treba ojačati fiskalnu disciplinu, zašto se onda uspostavljaju nove institucije, a moramo prvo vidjeti treba, mogu li ta pravila zaista funkcionirati. Znam da kritizirate način na koje pravila se primjenjuju, ali e, možemo ta pravila e, bolje primjenjivati. Drugo, fiskalna unija treba ispuniti neke nove funkcije, funkciju stabilizacije koliko vidim. Ali zašto? Ako imamo simetrične šokove, onda imamo zajedničku monetarnu politiku. A isto tako i fiskalnu akciju svih država članica. Ako imamo pak asimetričan šok, onda imamo na raspolaganju europski e, stabilizacijski mehanizam a moramo se pozabaviti pitanjem privatnog e, podjele rizika. Treba li nam fiskalna unija kao e, javni e, mehanizam podjele rizika? Moram reći da su vaša pitanja vrlo dobra. A za razliku od onoga što sam čuo od nekih od vaših kolega, mislim da u izvješću petorice predsjednika tu ima nekih vrlo jakih i dobrih prijedloga, ali tek smo na početku te rasprave. Moramo analizirati sve elemente, moramo imati intelektualnu raspravu, moramo li se ograničiti na pitanja stabilizacije, na pitanja e, distribucije sredstava ili njihove redistribucije. E, to e, treba vidjeti u svjetlu političkih e, stavova. Kada govorite o simetričnim šokovima, imamo monetarnu politiku koja postoji da za slučaj takvih šokova. Što se tiče pa asimetričnih šokova, moramo reći da određen broj zemalja izgubilo sposobnosti da se nose s takvim asimetričnim šokovima. Ono što će zaista biti bitno, bez obzira na rasprave i monetarne politike za koje ćemo se odlučiti, a to je pitanje demokracije, demokratskog nadzora svega toga. Da vidimo na koji način se osigurava legitimnost i to je bitno e, za sve e, institucije, počev od parlamenta. Hvala. Mislim da je Pierre odgovorio na vaše pitanje. Naravno, dodaću da kada govorimo o fiskalnoj uniji, o eurozoni i njezinoj funkciji stabilizacije, kao i o izvješću petorice predsjednika, tu se unose neki zaštitni mehanizmi da ne smije biti permanentnog transfera među državama ili da se ti transferi idu samo u jednom smjeru. I to se istavlja kao preduvjet za sudjelovanje. A također se traži da se na razuman način kreiraju fiskalne politike na nacionalnoj razini. Postoji dakle određeni zaštitni mm, mehanizmi, zaštitne klauzule koje postoje pa kada govorimo o stabilizaciji eurozone. U svakom slučaju e, to je nešto čime će se baviti druga faza, a i e, stručna radna skupina na tome radi. Hvala Marija Joao Rodriguez. Hvala lijepa. Izvješće petorice predsjednika pozitivan je korak, ali postoje različiti problemi, te bih ga kritički komentirala. Kritički bi komentirala redoslijed. E, redoslijed je nešto E, što dovodi e, i neke rizike, ovako kako je formuliran u izvješću petorice predsjednika. Prvo, kojim se pitanjima treba baviti? Problemi kojima se treba baviti nisu samo fiskalna disciplina i financijska stabilnost. Treba ih se povezati i s većim rastom uspješnom prelasku na jedan zeleni i pametni rast, a isto tako da se smanje značajne interne razlike u eurozoni. To je ono što treba riješiti. Uspije li se to napraviti, onda vi u prvoj fazi koju predlažete ne možemo samo pokušavati raditi na fiskalnoj konsolidaciji te da se zalaže za konkurentnost koja se zasniva na troškovima. Budemo li to napravili, onda će to povući onu pra, nadole, jer će se države članice početi boriti kao konkurencija da smanje troškove. Želimo li to izbjeći onda u drugoj fazi? Oprostite, vrijeme vam je isteklo. Tko će prvi početi sa odgovorom? Dobro, što se tiče izvješća petorice predsjednika, točno je da je jedna od glavnih elemenata tog izvješća upravo pitanje konvergencije. i to i je jedan od ciljeva, dakle da se stvori ekonomska i monetarna unija koja će omogućiti da dođe do konvergencije među državama članicama. To je dakle jako prisutno u tom tekstu, a sasvim sigurno usmjerava se i na veći gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta. Međutim, postoji i drugi elementi tog izvješća koji se bave takvim pitanjima i rješavanju tih problema koje uključuju da se postepeno uspostave određeni socijalni pokazatelji određeni pokazatelji u europskom semestru i pravila koji bi omogućili upravo ono na što ste se vi osvrnuli, a to je da e, stvari krenu e, na gore. Međutim, moramo pogledati obje strane medalje, a konkurentnost je sasvim sigurno važan element želimo li da naše gospodarstvo raste na održiv način te da ostane konkurentno e, u svjetskim razmjerima. E, možda nije sve idealno, ali nikako ne vodi ka srozavanju situacije. Moramo se pozabaviti pitanjima produktivnosti koji su zaista bitne kada se govori o konkurentnosti vezan za troškove, ali ima i ona koja nije vezana za same cijene, koja je vezana primjerice za istraživanje inovacije. Želimo li povećati produktivnost i mi moramo imati održiv gospodarski rast a isto tako da sve to dovede do većeg blagostanja u Europi. To je nešto što je zaista prisutno u izvješću petorice predsjednika i ništa tu nije kontradiktorno. Ako mi dopustite, samo e, bih htio dodati da je to razlog iz kojeg <clears throat> se mi zalažemo da tijelo zaduženo za konkurentnost ima vrlo široko područje djelovanja kako bi se bavilo ne samo rezanjem troškova, već s različitim aspektima produktivnosti u svim dimenzijama, inače nećemo dobro, eh, nećemo uspjeti ostvariti ciljeve. Hvala sada Ludek Niedermayer ima riječ. Hvala, ja se u osnovi slažem sa samim izvješćem. Mislim da je to e, ispravan način kojim se može došti ekonomska i monetarna unija i ojačati Europu. To je dobra e, ekonomski program za Europu, međutim, e, brine me je li to dovoljno. E, dobar ekonomski program uključuje i strukturne reforme u državama članicama koje će tako postati konkurentnije. Bez obzira na smjernice iz specifičnih preporuka za pojedine države, da države jednostavno ne idu tim putem. Mogao bih ići i korak dalje. Europa se nalazi pred velikom krizom vezanom za migracije. Europsko rješenje je dobro i racionalno, ali države članice mm, su jako daleko od toga da bi usvojile taj program. Dakle, vraćam se na ovo pitanje. Hoće li evropske države vas slijediti? Kako ćete ih uvjeriti da je to dobar način rada, dobar program? A drugo, kako se može više e, uskladiti pitanje poreza na poduzeća? I još jednom, kako ćete države članice uvjeriti da prihvate vaš program? Najprije o tome kako treba uvjeriti države članice. Prije svega putem samog izvješća, putem dijaloga s vama i intelektualnim debatama na vijeću Ekofina u srijedu započeli smo, o, u subotu radili smo, počeli smo raditi na tome. Rasprava je bila dugačka i pokazala je da današnje vrijeme postoji priličan interes za to, ali moramo napraviti više. Luksemburško nam predsjedništvo želi pomoći. Nakon toga ćemo preći na konkretnije prijedloge koje ćemo morati načiniti kroz nekoliko mjeseci o pitanjima banaka i o poreznim e, pitanjima. Što se tiče poreza, mi želimo se zalagati za učinkovito oporezivanje. A danas velik broj država ima e, sustav gdje tvrtke koje tamo posluju u tim državama plaćaju malo poreza ili čak uopće tamo ne plaćaju porez, a to je neprihvatljivo. E, naš prijedlog u tom smislu CCTB je upravo onaj kojim se želi to poboljšati. Već pet godina se time bavimo i nismo još ništa ostvarili. Možda ćemo ga pokušati predoći na jedan drugi način, ali svakako čvrsto ćemo iza toga stajati jer smo vidjeli da u današnje vrijeme zaista postoji velika potražnja za konkurentnošću, ali i drugi aspekti idu s time rame uz rame. I moramo insistirati na tome da u, na sljedećem vijeću Ekofina koji će se održati 6. listopada kada se bude govorilo o prijedlogu direktive za automatsko prenošenje podataka vezanih za porez. To će dakle biti ključno i mi se nadamo da ćemo e, za dva dana imati podršku i Europskog parlamenta kada e, se bude radilo na posebnom odboru e, za poreze o tome. Hvala. Lijepa, a upravo će sljedeća točka našeg dnevnog reda biti na tu temu. Želim se zahvaliti Valdesu Dombrovskisu i Pjeru Moskovisiju na ovoj vrlo dobroj razmjeni mišljenja. Koordinatori našeg odbora odlučili su da e, imamo nastavak ove rasprave s jednom sasvim E, stručnom radionicom. Ja mislim da se ona mora baviti mjerama koje će se uskoro usvojiti i vidim da postoje elemenata konvergencije između izvješća e, Beres i izvješća petorice predsjednika. Prema tome mislim da je zaista važno da mi od, međusobno o tome raspravljamo najprije na stručnom planu, a nakon toga na političkom planu. Dakle, da vidimo kakve specifične preporoke možemo dati u određenim fazama godine, moramo dakle dati veću demokratsku legitimnost i da se Europski parlament više uključi u te aspekte e, poboljšanja europskog semestra. E, to je naravno bilo i u izvješću Berezi, i izvješću Rozati i u izvješću petarice predsjednika koja uzima u obzir interinstitucionalni dogovor. Imamo još i šire pitanje e, demokratske odgovornosti na koje se osvrto više puta Pierre Moscovici, zatim e, e, program financijske pomoći Grčkoj, a isto tako predsjednik Šulc i predsjednik Juncker E, moraju e, razgovarati o novim odredbama za provedbu paketa dvaju mjera, te isto tako moramo nadzirati program financijske pomoći. E, to samo ukazuje kako interno organizacija odbora Ekon mora biti vrlo fleksibilna. A naravno bavimo pa se i ambicioznim pitanjima fiskalnog kapaciteta. I na posljedku, pitanje je kako da se pozabavimo tim problemom. To je jako korisno. Kolegica Nina Gil je upravo o tome govorila u raspravi o Ekofinu. E, tisuću, govorimo o 19-28 formatu, 19 zemalja eurozone i 28 e, članica Europske unije. Dakle, kako možemo ići eurozone putem metode zajednice i institucije koje postoje u EU. A dobro je da se o tome raspravljalo na Ekofinu, a ne samo na Euroskupini. Ja mislim da o tome treba govoriti na Ekofinu. Naravno, glasanje s pravnog e, stanovišta pripada eurozoni. Međutim, e, ne moramo nužno iz dvorane za vrijeme rasprave izbaciti one koje nisu u eurozoni. I to je način na koji se može vidjeti kako možemo ojačati nadzor. Sve tako i Europska središnja banka i institucije iz eurozone. Ne smijemo onemogućiti predstavnicima država koje nisu u eurozoni da postavljaju pitanja Mariju Dragiju. Hvala. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir fahren fort in unserer Sitzung. E, dragi kolege, idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. E, e, to govorit ćemo o razmjeni mišljenja na planu poreza i zakonodavstva veze za poreze. Gospodine Langen, vi ste jedan od kolega koji su s ovom temom bolje upoznati mogu li ja sam sebi dati riječ da dobro dobio sam zeleno svjetlo. Prije svega mala obavijest, molim vas dobro me poslušajte, naročito molim e, tajništva klubova zastupnika. E, na zahtjev izvjestiteljice e, Notis Marijasa je će se odgoditi rasprava o ovoj temi kako bi se moglo raspravljati o monetarnom dialogu. o toj raspravi sljedeći tjedan. Dakle, izvješće, nacrt izvješća predstavit će se 19. listopada e, sljedeći mjesec, a 27. E, listopada će biti kraj ulaganja amandmana i onda ćemo o tome još e, glasati na sastanku koji je 31. E, koji je krajem dakle e, listopada i odnos i onda ćemo govoriti na plenarnoj u prosincu. A sada ću dati riječ izvjestitelju na sljedeću točku dnevnog reda. Oprosto nisam ovdje pokušavao e, neke e, trikove i preći ću sada ponovno na njemački jezik. Želim samo reći par riječi o mom izvješću, jednostavno želim ukazati na činjenicu da na europskoj razini već imamo zakonodavno i izvješće izvještavanje o tome. To je direktiva o administrativnoj suradnji kojim se e, razmjenjuju prethodna poreska mišljenja. Međutim, ona ne funkcionira jer se takva mišljenja ne razmjenjuju automatski. Problem naime leži u tome da države članice e, same odlučuju hoće li o tim e, prethodnim poreskim mišljenjima obavijestiti druge države članice. Zapravo ne trebam tomu više ništa dodati. I u tom smislu komisija je dala prijedlog da se sačini sustav razmjene informacija o prethodnim porodskim mišljenjima koji će biti obvezujući za sve evropske zemlje. E, komisija e, smatra da je ovo neke vrste postupka e, guranja i e, vučenja. Dakle, moraju se dati e, mišljenja drugim državama, to je to guranje. I isto tako treba se govoriti o odnosima među tvrtkama kao što se treba govoriti i kriterijima informiranja država članica koje u tome sudjeluju kao e, i e, davati obavijesti o svim poreskim porezkim obveznicima e, koje nisu fizičke osobe jer se njih oporezuje na drugačiji način. Dakle, to se primjenjuje na e, sva, odnosno primjenjivat će se na sve takve odluke i to u periodu od 10 godina prije stupanja na snagu direktive. Ja sam se time pozabavio kao izvjestitelj i e, mislim da se ne može uvesti e, da se radi o prekršaju za period koji je dulji od 10 godina. Zašto? E, zato što mislim da nema niti jedne države koja će prihvatiti da se ide na prenos informacija i tu obvezu koja će biti dulje od deset godina. Želim naglasiti tri stvari iz mojeg izvješća područje primjene, kada ga treba početi provoditi i e, centralni registri. Što se tiče područja primjene, e, tu se nadovezujem ono što je rekao odbor za porezka pitanja. Dakle, predviđamo da sve e, sporazumi na području oporezivanja, a ne samo oni koji su imaju prekogranične prirode, dakle da oni ulaze u područje primjene. To će olakšati primjenu. Drugo, mislimo da razmjena informacija treba e, biti načinjena čim e, se e, dođe do jednog zaključka, odnosno mišljenja. Komisija traži da se to šalje svaka tri mjeseca. Ja predlažem da čim e, se e, načini takvo mišljenje, da se, takva odluka odmah uputi u centralni registar. Prijedlog komisije predviđa da se napravi jedan centralni direktori koji će biti siguran. Ja mislim da se treba moći odmah proučiti da li e, neka da li postoji zahtjev za e, jednim e, takvim e, mišljenjem ja bih predložio da se sve to treba uložiti do kraja 2016. godine. Zašto? Jer kada gledamo kakav je sadržaj tog sigurnog centralnog direktorija, ja Mislim e, da se taj direktori zadrži, međutim da komisija svake godine e, načini izvještaj o tome, da se vidi sudjeluju li sve države članice u tome, jer to će biti, mogu otvoriti mogućnost da ih se e, pogura, to će biti svojevrstan efekat poluge i isto tako e, vidjet ćemo e, funkcionira li to dobro kako bi se na taj način mogle riješiti manjkavosti ako se ustanovi da ih ima. Moram reći da sam jako, jako puno razmišljao o tome. Osobno mislim da ne moramo više napraviti o po pitanju transparentnosti, odnosno veće transparentnosti. Mi kao zakonodavci nismo ti koji trebaju dovršiti ono što trebaju raditi značajne svjetske svjetska tijela na tom planu. A luksemburško predsjedništvo jako želi požuriti rad na tom dosjeu prije ovog neformalnog sastanka Ekofina žučno se raspravljalo o toj temi. Razgovarao sam s mnogima na Ekofinu i neki misle da prijedlog komisije e, već ide predaleko. E, tako mi se mnogi u vijeću. Mi ne moramo inzistirati na prijedlogu komisije, moramo jednostavno tražiti neka pojašnjenja, u smislu onih koji sam e, danas nabrojao. Moramo ipak pokazati da želimo dobro i brzo raditi jer vijeće može također odlučiti da ništa ne radi dok parlament ne da mišljenje. Europski parlament, nažalost, ovdje daje mišljenje samo, ali ne smijemo davati formalne argumente vijeću time što nećemo napraviti naše mišljenje na vrijeme. Molim vas zato da to mišljenje i damo na vrijeme kako bi se i još za vrijeme Luksemburskog predsjedanja Europskom unijom našlo rješenje problema kako bismo tijekom 2016. godine e, došli do konačnog rješenja i kako bi ubrzo zaživio taj e, sigurni centralni direktori. Odbor e, za poreska pitanja tražio je to od nas. Toliko od mene kao izvjestitelja i sada je zahvaljujem e, predsjedniku kao izvjestitelj. Baš je lijepo ponekad samom sebi dati riječ i sada odmah dam riječ Eriku Bajevu. Hvala gospodine predsjedniče, izvjestitelju. Hvala što ste govorili upravo o toj direktivi jer tu vidimo i da smo dobro radili na odboru za porezka pitanja, a i građani se za to zanimaju s obzirom na afere LuxLeaks. I mislim da na taj način multinacionalnim kompanijama e, udaramo ispravno oporezivanje. Zaista dijelim puno toga što je iznio eh, izvjestitelj. Naglasit ću par elemenata, prije svega područje primjene te direktive. Mi smatramo da ona mora biti što je eh, šire moguća, dakle i ono buduća i prethodna eh, mišljenja koje se već u tijeku i koje se u to moraju uključiti. Gdje ne dijeli mišljenja s izvjestiteljem su ovih de ona situacija sa svaki roka od 10 godina. Mislim da je psihološka barijera od 10 godina ni mi se ne čini da je najučinkovitija. Također predlažemo učinkovitosti radi da se predvide sankcije za slučaj da se, da se ne podvrgava ovoj direktivi. Dakle, u jednom času treba će se nešto napraviti da se ta odredbe primjenjuju. Govorili ste o tom centralnom direktoriju, odnosno katastru, to bi bilo jako važno, svaka tvrtka bi trebala imati središnji europski identifikacijski broj, što bi mnoge stvari administrativno olakšale. Moramo za kraj predvjeti i sljedeću etapu, a to je mogućnost da se brzo e, riješi način e, borbe protiv utaje poreza kako bismo što prije se počeli boriti protiv novih vidova utaje poreza. Hvala. Hvala vam. Izvolite. Kolega za ECR, evo tražim gdje ste. Hvala vam. Hvala izvjetitelju. Koliko zamenimo mjesta i ja ću sam vi moći dati riječ. Hvala vam iz ECR-a se radujemo e, na budućoj suradnji. Kao što znate, mi se zalažemo za borbu protiv utaje poreza, poreznih e, prijevara, zalažemo se za mjere koje to sprječavaju, koje se evo nalaze i ovdje u obliku prijedloga komisije, ali i OECD-a. Nastojimo utvrditi koje su to štetne porezne prakse Dakle, pozdravljamo prijedlog komisije za daljnje poboljšanje ovog prijedloga. Htio bih se fokusirati na dvije točke. Potrebno je fokusirati se na pravljenju razlike između ovih pojmova. Bilo bi dobro koncentrirati se na prekogranična prethodna porezna mišljenja te potom na ona mišljenja koja su uvijek aktivna. Drugo, trebamo napraviti razliku i osigurati se da stavimo za isti stol odgovarajuće dionike i da u njima jačamo osjećaj odgovornosti kako bismo se osigurali da, on, da se oni pobrinu e, za provedbu, te potom ojačati ulogu nacionalnih poreznih tijela, a kada im ne bismo, da ne bismo tim nametali e, nove nadležnosti Europskoj komisiji, to su za nas e, glavne točke na koje se valja koncentrirati u ovom izvješću. Hvala vam u ime Alda jaček Hvala vam. Hvala izvjestitelju. Ja pozdravljam izvješće, ono je ambiciozno i slijedi e, linije koje naš klub definitivno može poduprijeti Međutim, kada je riječ o poreznim mišljenjima, mislim da se širenje na nacionalna porezna mišljenja, da je to dobar pristup mogli bismo ići i dalje i osigurati se da općenito neobvezujuća porezna mišljenja budu uključena. Kada je riječ o informacijama koje se moraju pružiti, to mora uključiti pravnu pozadinu, porezne institucije, odnosno odluke, na osnovu, odluke, odnosno baze na koju se donosi odluka i moramo se osigurati biti da nacionalna porezna tijela ne koriste diskrecijska prava kada je riječ o davanju ovih e, mišljenja i da zato sve e, tvrtke uživaju ista pravila. Kada je riječ o pristupu inform... razmjeni podataka, to je važan aspekt, moramo se osigurati da se to nađe u konačnom tekstu prijedloga. Znamo da e, se vijeće ovdje nečka, ali bilo bi dobro izvršiti na njih pritisak kako bi zaražena podataka zaživjela. Moramo se osigurati da komisija nadgleda ovaj postupak. Kad je riječ o transparentnosti, trebalo mi tražiti od nacionalnih poreznih tijela da objave u anonimnom obliku, data dakle, porezna mišljenja koja su dala. Kada je riječ o javnoj objavi prethodnih poreznih mišljenja, možda bi se trebali tu pristupiti tome korak po korak i složiti se da objavimo neke relevantne informacije, na primjer, a da u javnost ne cure povjerljivi podaci. Moramo se također fokusirati na relevantne informacije, odnosno na one koje bi komisiju omogućile da e, kontrolira da se ne daju selektivna e, porezna mišljenja. Također moramo raspraviti i o e, sustavu kliničkih kuća kako je to predviđeno u tekstu, dakle u tekstu posebnog odbora takse. Tu je važno osigurati uravnotežen pristup. Radujem se budućoj suradnji na ovom izvješću. Kako se već istaknulo, mi ćemo do kraju ubrzati stvari, a Gavrije će se sa svoje, strane kočiti, vidjet ćemo koji će biti na koncu ishod. Thank you very much uh, for the uh, Hvala vam. Izvolite, kolega Fabio. Hvala vam. Želimo zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima iz Sjeni na nacrtu izvješća koje imamo pred sobom. Nije bilo adekvatno do sad imati ovaj dobrovoljni sustav razmjene podataka. Vidjelo se da su određena prethodna porezna mišljenja imala međunarodne implikacije, te zato pozdravljamo ovo što bi trebalo biti obavezna razmjena informacije. Mislimo da ovo izvješće poboljšava prvotno stajalište. I važno je da možemo učinkovito koristiti sigurni središnji direktori. Dobro je da on dobro strukturiran, treba uključiti prekograničnu razinu podataka, smanjuju se i rokovi, to nam se dopada. Kad je riječ o konstruktivnoj kritici, kolega iz SID-a je već govorio o retrospektivnom učinku ovih poreznih mišljenja. I mislim da je taj rok neki 15-20 godina. Kada je riječ o javnoj prirodi ovih prethodnih poreznih mišljenja i tim, to, to sam razmatrao, ja sam što veli kolega Farber, imamo ove koncepte tajnosti kada je riječ o poreznim pitanjima, međutim situacija je drugačija. Nemamo s tim u vezi postojanje povjerljivih e, informacija. Naravno da možemo govoriti o privatnim poreznim pitanjima, ali govorimo o tvrtkama koje su neka vrsta javne institucije i zato je e, s tim u vezi ova razmjena podataka izuzetno važna. U slučaju, kao što je e, ministar financija, nam se obratio u odboru i on je rekao da su oni davali informacije njemačkim i francuskim eh, eh, poreznim vlastima, međutim te informacije se potom nisu koristile. Pisao se pitanje zašto? Zato što su i njemačke i francuske porezne vlasti imale koristi od ovih eh, praksi. Zato moramo vršiti pritisak i to pritisak zahvaljujući javnom mnjenju. Tu se mora osigurati transparentnost i na taj način polučiti željeni učinak. Moramo također jamčiti da će sve strane koje su uključene, kao što je bilo u slučaju direktiva pranju novcu, dakle tu smo se bavili nevladinim sektorom, novinarima koji imaju interes da pristupe tim informacijama. Mislim da to nešto što smo izvukli kao polku iz Luxa jer u suprotnosti ministri ne bi ništa bili učinili. Hvala vam kolega Demazi za klub zelenih. Izvolite. Hvala. Sofija je izvjestiteljica ovom izvješću i kao zeleni također se slažemo s pravcem u kojim ide ovo izvješće. Vidim da se s time slaže većina sugovornika na ovu temu. Naša ključna, ključni prioritet je transparentnost i zato nam je drago što smo imali slično izvješće o pravima dionika kada je riječ o širenju informacija, informacija profitu, Dakle, imamo izvješćivanje po zemljama. To tražimo i od e, zemalja da objave prethodna porezna mišljenja. Mm, smatramo da se ne može uteći ovom razvoju situacije. Građani su zabrinuti ovim izbjegavanjem plaćanja poreza od strane e, od strane ovih velikih kompanija. Ta aktivnost je do sad izgledala bila dobrovoljna. Ne smijemo davati dojam da su vlade u nekakvim konfornim odnosima sa ovim velikim tvrtkama. To dovodi do rasta sumnje građana u našu transparentnost. U ovoj direktive i tijekom rada u odboru takse postalo je jasno da postoji zabuna o tome što je točno prethodno porezno mišljenje neki tvrde da svako upit od tvrtki bez obzira njihove investicije može biti neka vrsta prethodnog poreznog mišljenja. Postoji sumnja da se ovo tvrdi kako bi razmjena podataka o tim poreznim mišljenjima da bi ona bila potom otežana. Zato smatram da moramo uzeti definiciju koju je već parlament prihvatio, sad citiram, da je to svaka, svako napredno tumačenje pravnih e, propisa vezano uz transakcije, preko prekogranične transakcije tvrtke koje mogu dovesti do gubitka prihoda u zemlji članici, odnosno mogu značiti svojevrsnu poreznu oazu za ove transfere unutar tvrtke. To je porez, tu smo našli na, na slaganje u ovoj definiciji, a u demokraciji se ovi podaci ne bi trebali tajiti i zato ćemo izraditi amandmane kojima ćemo omogućiti javno dijeljenje ovih e, poreznih mišljenja. Mislimo da će to biti dobro za tvrtke. Multinacionalne tvrtke koriste svoje veze sa vladom i prehodna poreza mišljenja da bi omogućili procvat svog djelovanja. Mi želimo da se tvrtke natječu i učinkovitosti i inovacijama, ne u području poreza. Tražit ćemo svojim amandmanima da se ove da se podaci ne drže u tajnosti, ako se ne bi naštetilo tržištu, a tvrtke koje prelaze u neke druge zemlje, na taj način neće moći ovo koristiti na drugih kompanija ravnoteže na tržištima. Slažem se sa kolegama iz Aldeja koji skreću pažnju na izvješće takse kada se radi o općem okviru za prethodna porezna mišljenja. To njih ćemo analizirati na razini Evropske unije, vidjeti štete li nekoj zemlji članici, to možemo podržati. Vjerujem da bismo to trebali uzeti u obzir i ovom izvješću kako bismo osigurali dosljednost u radu između ovih dvaju odbora. Hvala vam. Ne vidim predstavnike FDD-a, ali tu su kolege iz NF-a. Izvolite kolegice. Hvala vam. Hvala vam na dobro poslu. Vi se bavite ovim glavnim točkama komisijinog prijedloga. Općenito pozdravljam ovaj prijedlog. Mnogi od nas su i odboru takse. Te smo se pozabavili već ovim pitanjima. Mislim da ste u pravu kada velite da su rokovi kratki to je sugerirao povjerenik Moskovici, Ekovi će sredinom listopada donijeti svoju odluku, te zato mi moramo ubrzati stvari. Izvješće parlamenta mora biti spremno kako bi 2016. zaživjela obavezna automatska razmjena informacija. To je mjera koja je samo jedan dio akcijskog plana komisije a ulazi u ciljeve OECD-a do 2020. stvarno smo često razgovarali, zato pozdravljam ovaj prijedlog. U parlamentu osjećamo da idemo u pravom pravcu. Vremenski rokovi su važni, međutim važno je i da se odluke koje nisu prekogranične prirode, da se one također mogu prijaviti nekada mogu utjecati na druge slučajeve koji jesu prekogranične prirode, te bi se zato trebali uzeti u obzir. Dodatni e, troškovi bi se također trebali uzeti u obzir. Primjerice, ove prethodno porezna mišljenja se moraju e, staviti na raspolaganje u drugim zemljama. Možda nemamo dovoljno ljudi koji se time bavu poreznim tijelima i nema dovoljno vremena da, da se oni e, bave ovim podacima. To su nekad i problemi vezani iz informacijske tehnologije. Te bi bilo dobro pozabaviti se implikacijama vezanima uz troškove, to je također jako važno. To slučaju u mojoj zemlji, u Austriji. Komisija također govori o registru o direktoriju koji bi bio baza za ove razmjene. Međutim, kada pogledamo troškove, ukoliko želimo o automatsku brzu razmjenu podataka, to bi bilo poželjno. Sam još jedno pitanje, zapravo samo pitanje direktorija ne sam sigurna bi ovo trebalo biti sasvim javno, kao što ste vi rekli, jer pošto je pitanje vezano u zaštitu podataka, te klasifikaciju poreznih podataka, koji se podaci valjaju zadržati, koji se trebaju objaviti, to je na zemljama članicama, a trebalo bi se primjenjivati na središnji direktori, dakle moramo definirati tko ima pristup ovim podacima nije moguće omogućiti javnu dostupnost ovih podataka bez implikacija vezanih uz zaštitu podataka. Kao što je slučaj sa svim drugim područjima. To je važno izvješće, važan korak u nastojanju sprječavanja agresivnog poreznog planiranja. Time se, su se bavile brojne zemlje članice i brojne međunarodne tvrtke, to su druge zemlje članice izgubile porezne prihode i zato mislim da moramo usvojiti ovo izvješće o tako važnim, tako širokim pitanjima što je prije moguće i što prije o njemu glasovati na plenarnoj sjednici. Hvala. Imamo još tri javljanja za riječ, imamo još malo vremena na raspolaganju, dakle najviše dvije minute po govorniku. Izvolite, gospodine Hvala vam. Hvala vam i kao izvjestitelju. Vaše izvješće je jako važno dolazi u vrijeme kad imamo 24 milijuna nezaposlenih, velik broj nezaposlenih od mladih, to je neprihvatljivo. Imamo barem 340 multinacionalki eh, koje su povezane sa skandalom LuxLeaks, dakle koje su pokušale izbjeći plaćati porez i doslovce su uzimale novac iz eh, džepova zemalja članica. Znači što moramo uzeti u obzir je što učiniti sa sporazumima o transfernim cijenama. aktivnosti se baziraju na procjenama o tome koje su zemlje u kojima se ostvaruju najviše cijene, a onda se porezi plaćaju po zemljama u kojima su ti porezi najniži. U Grčkoj imamo situaciju da ljudi uh, unatoč svom zaposlenju sve teže žive, sve su siromašni i to su stvari koje nam je nametnula Eurogrupa koje je na čelu gospodin Dijsenblom. Imamo barem sedam multinacionalki koji se ponašaju na prehodno opisan način u Grčkoj, a njihovo sjedište je recimo u Nizozemskoj. Imamo i listu Lagard, grčkih depozita u Švicarskoj i to su sve stvari kojima se do sad nije bavila niti jedna grčka vlada. Hvala vam što ste se držali jedinog vremena. A ovo je dobar prijedlog uh, što koji ste iznijeli. Izvolite kolega Lamassur. Uh, Hvala lijepa. Evo par riječi izvjestitelju i par riječi predsjedniku. Izvjestitelju čestita, mislim da ćemo zaista imati veliki konsenzus za te prijedloge. Međutim, insistiram na jednoj stvari i to e, želim reći svim kolegama. Najvažnija će biti politička bitka s ministrima financija i bit će potrebno da Europska komisija bude ona kojom ćemo poslati te komentare. U protivnom neće doći do revizije stručnjaka i onda nećemo ništa postići jer čuvena e, skupina koja radi na e, etičkim pravilima. Jer u prve dvije, tri godine dok je komisija u nešto se još događalo, nakon toga više ništa. Predsjednik odbora Ekon je taj koji mora znati, kao naravno i sve kolege, da se moramo koordinirati kada budemo e, glasali o izvješćima e, s jedne strane e, Doc Niedermayer ovoga iz izvješća odbora za takse i ovog ovdje. I to će biti jako važno. Hvala za kraj kanaliza dosta. Hvala vam još jednom. U odboru se slažemo. Svi vele da podržavaju ono što stoji u izvješću Farber. Htjela još jednom naglasiti ovo što je rekao kolega Lamasur, da komisija mora osigurati kontrolu kvalitete. Samo kratko, gospodin Ferber je također spomenuo dosljednost, kao i mnoge druge kolege, između ovog izvješća te preporuka e, na i odbora takse. Ja sam bila uključena i u rad na izvješću odbora takse. Oni su dosljedni, tako ja tumačim ovu situaciju. Kad pogledate inicijativu, kad pogledate izvješće ekonalno ističe mnogo toga, mnogo toga što se nalazi u ovom izvješću, kada je riječ o godišnjem izvješćivanju, i traži se neka vrsta e, javne liste prethodnih poreznih mišljenja, a to ne smije narušiti povjerljive trgovinske odnose. Jednako je u slučaju izvješća posebnog odbora takse. To nadilazi ovo što traži gospodin Ferber, ali ne na način da negira njegove preporuke na bilo koji način. Zato mislim da je dobro da mi kao odbor i kao parlament da idemo u istom pravcu, da nema opreke između ovih izvješća. Tri izvješća koja traže učinkovitiji sustav kada je riječ o automatskoj razmjeni informacija, da će oni maksimizirati naš utjecaj na vijeće, a ne smanjiti ga i nadam se da će se to uzeti u obzir da će se to proširiti i na druga e, slična izvješća od strane parlamenta. Hvala vam. Ukratko bismo htjeli čuti komisiju, predsjednike komisije. Želite li vi nešto reći vezano za ovo do sad istaknuto? E, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala odboru e, njegovim članovima na istaknutoj potpori radu komisije. Kao što svi znamo, izbjegavanje plaćanja poreza, borba protiv utaje porez, agresivno porezno planiranje, sve su to naši prioriteti, dio paketa transparentnosti u sektoru porezivanja, to je prvi korak e, ka ispunjavanju ovih praznina u poreznim sustavima u Europi, ali je potrebno još toga poduzeti kako bi se dokinuli svi problemi s kojima se trenutno suočavamo. Transparentnost je zasigurno glavni korak da bi to postignuli. Kad je riječ o glavnim elementima prijedloga, već se istaknuli najvažnije njegove dijelove. Komisija se uvijek zalagala za široko područje primjene, kako bi dobila što je više moguće prethodnih poreznih mišljenja, kako bi se ono razmjenjivale. Fokus je dakako na prekograničnom e, elementu zbog dva razloga. Prije svega kad je riječ o primještanju dobiti i porezne dobiti, tu je prekogranični element vrlo važan, dakle seli se dobiti iz jedne članice u drugu, potom tu pravna osnova, koristimo čest to članke 114 i 115 koji se bave sa funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, te je tu prekogranični element također od ključne važnosti. Međutim, rasprava također odigrava na razini vijeća. Tu se želi uključiti još više prethodnih poraznih mišljenja, na primjer ona koja imaju prekogranični utjecaj. Dakle, i oni se bave ovim pitanjem je tu retroaktivni učinak, od početka je to važan element, ali moramo e, zauzeti proporcionalno, proporcionalni pristup u tom pitanju. Zato to postoje više razloga, dakle želimo istaknuti da imamo već spontanu razmjenu podataka, ona nije učinkovita, potom vjerujemo da je automatska razmjena sistematičnija, ona će pomoći i administracijama da smanje teret i sistematska razmjena se vrši u predefiniranim e, vremenskim osjecima. Potom, tu je još jedan e, prijedlog koji je u interesu zemalja članica, u interesu nas je da nastavimo s time, to se tiče procedure, dakle to je idući korak ka daljnjoj automatizaciji administrativne suradnje. Ključan element o kojem se još uvijek raspravlja, to je ono što su već kolege spomenuli, to je uloga komisije, te što bi trebalo biti predmet objave. Komisija vjeruje da, da bi, kako bi se moglo nadirati funkcioniranje direktive, ali kako bi se povećala vjerodostojnost vjerodostojnost iste, da je ključne važnosti da je komisija uključena, barem na početku, da vrši pritisak, to je u našem prijedlogu. Zadnje članice su tu istaknuli neke sumnje, naročito kada je riječ o pristupu dokumentima, a komisija će biti dakle potom prisiljeno objaviti podatke koje zaprima na početku. Mislimo da je važno da komisija dobije podatke kako bi mogla naknadno izvješćivati građane i institucije o funkcioniranju ovog sustava. Vrlo je teško izvješćivati o informacijama koje nisu predmet razmjene. Dakle, moramo ih dobivati na redovnoj osnovi i mora, zemljom članice definitivno u to moraju biti uključene. Hvala. Ispričavam se što sam tako što pratio vrijeme, na 12.30 moramo zatvoriti sastanak. Nekoliko riječi kao izvjestitelja. Eh, zahvalio bih svima na podršci. Što se tiče klirinških pravila, imam određenih poteškoća sa time, odbor se još nije o tome donio odluku i nalazi se u nacrtu izvješća koja još nije usvojeno na izvješće Feber. Ferreira, Teurer i Niedermar e, sva moraju biti e, dosljedna, inače samo gubimo vrijeme. I zbog toga bih zamolio vaše razumijevanje na odboru Ekon, jer zakonodavni zadatak je najvažnije e, čime se bavimo. Dakle, imamo doista važne zakonodavne odgovornosti. E, poduzeća su privatna sve dok ne postanu nacionaliziranima. To je tako, većina poduzeća kojima se radi ovdje su privatna. Ukoliko u Njemačkoj pokušate sve nacionalizirati, to će svakako biti druga priča. Međutim, neka od ovih nacionaliziranih poduzeća, čak i najmanja, nisu bila vođena najučinkovitije, najproduktivnije, no to su javna tijela, a u privatni interes javni interes nije ista stvar kao i javno sudjelovanje. I to se ne može također povezati sa korporativnom strukturom. Nadam se da su svi e, prihvatili da ukoliko želimo imati ove porezna mišljenja, ukoliko želimo da budu korisna, da ih se koristi, tada se moramo na to usredotočiti. I poduzeća moraju znati da se ne radi o izbjegavanju plaćanja poreza u tim slučajevima. Primjerice, ako planira otvoriti podružnicu ili korporativnu strukturu promijeniti, mora razgovarati sa poreznim upravama i surađivati s njima kako bi se pripremili za pravilno donošenje odluka i uspostavljanje nužnih struktura. Kao što je analiza rekla, transparentnost može značiti da nas vijeće ismijava tvrdeći da ne znamo o čemu govorimo o parlamentu, no to nije istina. Dakle, trebamo postići pravdu ravnotežu, vidjeti što je javni interes koji doista i postoji, to ne nječem, mislim da nam je potrebno godišnje izvješće komisije o tome, i da je potrebno zadržavati određene poslovne tajne i poreznu tajnovitost, što je jedno od temeljnih načela. Dakle, privatnost poreznih pitanja. To je uspostavljeni princip u većini naših država članica. Dakle, neću duljiti jer kao predsjednik e, očito moram reći izvjestitelju da je vrijeme da završi i za kraj 22.9. je 12 sati rok za podnošenje amandmana, rasprava amandmanima 13.10. glasanje na odboru 19. i nadam se da ćemo moći u Strasburu održati sastanak izvjestitelja u Sjeni na kojem ćemo napredovati e, u radu na dosadašnjim amandmanima. E, parlamentarne službe za sada predlažu e, glasanje na plenarnoj u studenom, ja ću predlažiti da to bude u listopadu, gdje imamo ukupno tri plenarne, radi bih dakle da se to tada odradi Dijelom i zbog toga što nam je komisija rekla da su rasprave već podmakle u vijeću, tako da mislim da bismo trebali držati korak s njima i pokušati to, dakle, ukoliko ikako moguće u listopadu e, donijeti, glasati na plenarnoj. Toliko meni zahvaljujem na pažnji.